Schönen guten Morgen. Ich glaube, wir... Dobro jutro. Mislim da možemo započeti. Die Beschlüsse der Koordinatorensitzung. Odluke koordinatora s jučerašnjeg sastanka ste zaprimili u kopiji i ako nema do danas u podne do 12.30 primjedbi, onda se te odluke smatraju usvojenima. Zatim prelazimo na tehnički stup četvrtog željezničkog paketa preporuke za drugo čitanje. Tu kao prvo imamo interoperabilnost i prvo ćemo napraviti jednu provjeru. Abstimmung ist Otvaram glasanje. Ich glaube, jetzt klappt es noch. Mislim da ćemo sada uspjeti. Die Abstimmung ist geschlossen. Glasanje je završeno. Sve u redu. Wir dann zur Abstimmung über Prelazimo na glasanje o interoperabilnosti. Inesa Java Sender, izvoli. Senjor presidente, en aras... Gospodine predsjedniče, predsjedatelju. E, ako želimo biti uspješni, Želio bih nešto reći. Jučer e, na sastanku koordinatora nismo mogli donijeti odluku o poboljšanju stajališta za pregovore. Međutim, na temelju onoga što je gospođa Bilbao, e, na što se ona usredotočila i moj klub, željela bih reći da prvo moramo pogledati amandmane i koje odluka, e, koje, koji je odnos između vijeća i komisije i da komisija se drži svojih obveza, a to je da dođe na parlament s jednim parlamentom za sigurnost e, za željeznički sektor. Kako bismo stvari izgladili, ja bih e, povukla svoje amandmane, međutim nadam se da će vijeće se složiti s ovim e, sveukupnim paketom i zbog toga ću ja povući svoje amandmane kako bi se stvari izgladile i kako bi stvari išle naprijed. Hvala. Hvala lijepa. Onda prelazimo na završno glasovanje. To je pojmenično glasovanje. Izvolite, možete glasovati. Otvaram glasanje. Oh. A, je. Oh, here? In favor? Okay. Die Abstimmung ist geschlossen. Glasanje je završeno. 37, to je 38 za, 3 protiv, 2 glasa su suzdržana, usvaja se. Čestitke, gospođo Bilbao. So,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 preporuku i tu zahvaljujem isto tako izvjestitelju. You are free man in a free world. Mi smo slobodni ljudi u slobodnom svijetu. Treća točka je Agencija Europske unije za željeznice. Otvaram glasanje. Die Abstimmung ist geschlossen. Glasanje je završeno. 38 za, 2 protiv, 2 suzdržana. Također se usvaja. Da, gotovo je. So. Dann kommen wir zur nächsten Abstimmung. Onda prelazimo na sljedeće glasanje o sporazumu s Makaom. Tu nemamo poimenično glasanje ne, tu imamo isto tako pojmenično glasovanje. U redu. Otvaram glasovanje. Glasanje je završeno. 42 za, 2 protiv, nijedan glas uzdržan. Usvaja se.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 u okviru našeg nadzornog rada trebamo provjeriti četiri provedbena akta vezano uz instrument za povezivanje Europe. U predviđenim mjerama radi se o radnim programima za 2016. godinu za provedbu CEFA na području prometa, e, o pristupu Europske unije financijskim instrumentima i o mjerama da se postigne sinergija između područja energetike, i prometa. Onda ću još malo pričekati. So, jetzt bitte ich Ruhe. U redu, ali sada Gezine molim te za tišinu. Radi se dakle o godišnjim radnim planovima za provedbu CEFA na području prometa da se vidi doprinos Europske unije financijskim instrumentima. Die Aufrufe zur Einreichung von Vorhaben e, pozivi za podnošenje planova za postizanje sinergije između prometa i energije kao i e, nastavak rada na višegodišnjem radnom programu 2014-2020 za financijsku potpore tih planova. Želim naglasiti da je provjera nacrta komisije za nas kao zastupnike naravno vrlo važna zadaća i upravo uredba o CEF-u je vrlo važan komad zakonodavstva za odbor TRAN. Naša je dužnost provjeriti kako komisija vrši ovlasti koje smo mi kao zakonodavci na nju prenijeli. TRAN eh, newsletter o komitologiji broj 8 i broj 9 E, su vas već informirali o nacrtima odluka o kojima danas razgovaramo i drago mi je da je komisija došla k nama u odbor kako bi nam pobliže objasnili e, činjenično stanje. I sada molim gospodina Olivija Onidija da nam održi svoje izlaganje i hvala vam još jednom što ste ovdje. Thank you, Hvala gospodine predsjedatelju na ovome uvodu. Zahvaljujem i na snažnom e, glasovanju koje smo imali vezano za tehnički stup četvrtog željezničkog paketa i nadamo se da će stup za tržište uskoro slijediti. Što se tiče CEF-a, to je mehanizma za povezivanje Europe, možda se sjećate da 2015. godine e, mi smo opredijelili e, veliki novac, 13 milijardi eura, za 263 ne, e, sporazuma o nepovratnim sredstvima koje je sadašnje stanje ovoga programa koji uspostavlja pozadinu ovih e, četvrtih, četvrtog radnog programa e, sa izmjenama koje imate pred sobom. Upravo smo zatvorili e, drugi natječaj za mehanizam za povezivanje Europe, to je bilo zatvoreno 16. veljače i ovdje je već jasno da imamo e, preveliko opredjeljenje. Imali smo 7,6 milijardi eura namijenjeno za ovaj natječaj, 1,1 milijard u općoj omotnici i 6,5 milijardi u omotnici za koheziju. Mislimo da s obje strane e, sve, sva sredstva koja su na raspolaganju će biti iskorištena, ali to nam ne ostavlja dovoljno manevarskog prostora sljedećih godina, osim ako ne donesemo aktivnu odluku i e, to vam e, predstavimo e, malo kasnije. Situacija što se tiče programa rada koji je prema van, imate četiri programa. Jedan koji je radni program drugačije vrste. Dakle, radi se o jednom prvom eksperimentu koji je moguć e, prema e, novoj pravnoj osnovi za CEF. To je nešto što je e, za što je parlament jako vezan, a to je da pokušamo sponzorirati projekte sinergije između prometa i energije. Dakle, to je prvi radni program. Drugi je program godišnji program za promet, treći je radni program, godišnji radni program za e, CEF, e, instrument za, za e, In order to decide... dug. Kako bismo se odlučili za neke aktivnosti potpore. To će dovesti do još e, dva natječaja ili e, poziva za e, prijedloge koji će biti otvoreni u jesen ove godine. Prvi je sinergijski natječaj između prometa i energije, ukupno je vrijednosti 40 milijuna. Drugi natječaj je vezan za promet, ukupno je 90 milijuna euro, 50 milijuna pod omotnicom za koheziju za dokumente e, vezane za mrežu col e, koje nisu dio e, aneksa 1 i 40 milijuna pod općom za opću omotnicu za dva prioriteta koje nisu bila uključena u prethodni natječaj koji je upravo zatvoren, a to su teretne usluge i buka u željeznici. Treća izmjena radnog programa će nam omogućiti da e, dodijelimo 66 milijuna eura e, za inovativne financijske instrumente pod e, CEF instrumentom za dug, a četvrti, višegodišnji, će obuhvatiti 80 milijuna eura, a to se predviđa kako bi proveli neke djelatnosti za pomoć u aktivnostima kao što su Sezar, ITS, e, koridori za e, teretne vlakove i e, navigacija. To nam, što nam to ostavlja za budućnost? Ukupno bismo imali samo ograničeni iznos sredstava, oko 3 milijarde eura do kraja E, sadašnjeg financijskog razdoblja, dakle 1,6 milijardi e, vezano za nepovratna sredstva, a ova financiranje je namijenjeno za e, kraj godine sadašnje financijskog razdoblja i 1,6 milijardi koje su izvorno namijenjeni za financijske instrumente, dakle CEF dug. Mi tražimo različite načine kako bismo mogli nastaviti i podržavati projekte sada kada postoji tako velika e, potražnja, vidjeli smo u ovom drugom natječaju da je e, se mnogo ljudi javilo, mnogo e, a to je isto tako potaknuto dobrim napretkom koji smo postigli za cijelu TNT mrežu koja je a to je a to su vam objasnili koordinatori za TNT. E, koje su mogućnosti? Kao prvo, za sljedeću godinu i nakon sljedeće godine biti ćemo u stanju iskoristiti nešto od novca što nije iskorišteno od promicatelja e, projekata, takozvani use it or lose it. E, prva rata, prva, prvi obrok će biti na raspolaganju sljedeće godine. Isto tako mislimo da e, postoje dobri argumenti da predložimo prijenos e, novca koji je namijenjen za financijske instrumente na opću liniju koja će nam onda omogućiti da e, damo nepovratna sredstva za projekte. Zašto imamo novi instrument koja se zove mehanizam EFSI Dakle, postoji neki kanibalizam između ta dva e, financijska instrumenta. Treće, pokušat ćemo isto tako u e, kontekstu revizije višegodišnjeg financijskog okvira e, staviti na početak razdoblja one ona financijska sredstva koja su bila namijenjena posljednjoj godini financijskog razdoblja kako bismo imali taj novac od sljedeće godine nadalje. I konačno, s obzirom na veliki uspjeh e, prijenosa te e, famozne kohezijske omotnice koja je iz kohezijskog fonda stavljena u CEF, jedna mogućnost e, bi bila da razmotrimo možemo li u kontekstu strukturnog fonda mogli uvesti opet naravno u kontekstu revizije u sredini razdoblja višegodišnje financijskog okvira. Hoćemo li moći imati daljnji prijenos financijskih sredstava u CEF? To će napraviti veliku razliku s obzirom da možemo predvidjeti jedan natječaj od sljedeće godine nadalje. E, mislimo da bi taj natječaj bio od velike koristi i razmišljamo o tri prioriteta za natječaj sljedeće godine. Prvi prioritet bio bi pokušati e, iznaći jedan iznos novca u obliku nepovratnih sredstava koji su rezervirani za operacije spajanja, odnosno za podršku projekata koji bi isto tako bili e, prihvatljivi pod novim e, financijskim instrumentom kao što je EFSI ili neki drugi instrument kako bi ti projekti bili još e, privlačniji za privatne investitore posebno u teškim područjima kao što su željeznički sektor, Cezar ili unutarnja plovidba. Druga mogućnost, znate predsjedatelju, da smo mi E, razmotrili neke e, karike koje nedostaju u sveukupnoj mreži. U ovom odboru vi ste redovito nam govorili da e, uz ove velike projekte, zašto se ne usredotočite i na neke male segmente, na neka male karike koje nedostaju u sveukupnoj mreži, kako bi i tu napravili jako veliku razliku u smislu novih kapaciteta koji bi bili na raspolaganju, posebno u, e, u sektoru željeznice. Drugi prioritet ovog natječaja mogao bi biti isto tako da ciljamo upravo na te e, karike koje nedostaju na temelju analize koju sada provodimo i nadamo se da ćemo vam moći e, to uskoro predstaviti. Treći prioritet bile bi inovacije jer znate da inovacije u širokom smislu znače da se radi o velikim e, projektima raspoređivanja e, u smislu e, područja alternativnih goriva ili upravljanja prometom, ali isto tako i gradska rješenja. Mislimo da bi taj segment isto tako zaslužio ojačanje u smislu novog natječaja. Hvala vam lijepa. Ja, ich <clears throat> bedanke mich auch für den... Ja vam zahvaljujem na vašem izlaganju i na vašem dolasku. A sada kao prvo koordinator imaju riječ. Aha, u redu, Markus Piper. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, hvala i komisiji na ovom vrlo iscrpnom izlaganju vezano uz nastavak CEFA. Općenito rečeno to zvuči dosta za nas zadovoljavajuće i to nas ne iznenađuje. Mi smo uvijek bili uvjereni e, oko benefita CEFA i oko toga da se sada toliko mnogo iskorištava vezano za financiranje projekata i da se to povezuje sa inovativnim financijskim instrumentima. Kada sad imamo evo nove ideje koje možemo i s malo novca realizirati, onda to mi itekako pozdravljamo. Ipak ostaje još jedno pitanje komisiji, a to se tiče proračuna za 2016. godinu i tu se radi zapravo o jednom temeljnom problemu vezano uz to kako se komisija ponaša kada se pregovara o financijama. Mi smo raspravili da kada god postoje marže, dakle kada postoji manevarski prostor u godišnjim proračunima, da CEF treba dobiti natrag taj novac kako bi mogao djelomično namjestiti i ona jamstva iz EFSI-a. E, to je bio naš zahtjev. I dakle kada postoje te marže onda smo e, ispregovarali to da ćemo ponovno dobiti na slaganje taj novac kako bi mogli realizirati naš običajeni plan za CEF. A sada u okviru pregovora za proračun za 2016. godinu se dogodilo sljedeće. Komisija je zauzela pregovarački stav kojeg uopće ne možemo razumjeti. Ono što je zadovoljavajuće je da ipak imamo 150 milijuna e, za CEF, dakle tog novaca koji se ponovno stavi na slaganje CEF-u sada u proračun za 2016. godinu i da nam je to uspjelo ostvariti za obzor 2020. To je dakle dobro, ali e, obzor ima 40 e, milijuna za marže A jedan, a isto to se tiče i Erasmusa i Kosmea, dakle barem 40 milijuna još postoje tu dodatnih sredstava. A, <clears throat> moje pitanje predsjedniku komisije, kada sam upitao je li bi to bilo dobro i potrebno za CEF, onda sam dobio odgovor da ne, da oni imaju dovoljno novaca za projekte koji su podneseni. Dakle, evo, to je bio izravan odgovor na moje pitanje. A ja sada ne razumijem kako se može izaći s takvim pregovaračkim stavom u pregovore o financijama, jer znamo da ovaj prvi natječaj, da smo imali 73 milijarde zahtjeva, a imali smo trostruko manje, to je 12 milijardi smo imali novaca, a imali smo 37 milijardi zahtjeva prije nekoliko mjeseci sam uputio pismo gospođi Bulci, nisam dobio nikakav odgovor. Zatim sam pokušao e, mog koordinatora Wim van de Kampa i drugih iz njemačke delegacije uključiti u to. Ponovno smo uputili isto pismo povjerenici Bulc, nismo dobili nikakav odgovor. A evo, sada pokušavamo sve to uključiti i sam odbor, mi to pokušavamo sada učiniti i nadamo se da ćemo kada se radi o financijskim pregovorima, da ćemo baciti malo više svjetla na taj na tu pregovaračku taktiku komisije, jer nije uopće prihvatljivo da kao prvo se dalje veliku prednost istraživačkoj strani, to je A, a pod V da kada postavimo pitanje, komisija tvrdi da je sve u redu sa projektima koje su predloženi. Što se tiče dakle financijskih pregovora za 2016. godinu, tu mi tražimo od komisije jasnu izjavu jer to je bitno i za idućih nekoliko godina. Prije svega kada se radi o reviziji VFO-a, dakle hoćemo li i dalje tako pasivno dobiti reakciju za, na zahtjev parlamenta da se ponovno popuni ta marža iz CEFA ili ćemo doista to uspjeti ostvariti što smo tražili. Hvala. Možda samo ja, kratko razjašnjenje. Na sastanku koordinatora smo jučer raspravljali o tom pismu i ja ću kao predsjednik odbora to isto tako e, još jednom uputiti gospođi Bulc. Onda je sljedeći Dominik Rike. Hvala. E, hvala vam. Hvala komisiji na izlaganju. u okviru kreditiranja e, CEFA recikliranje treba biti uzeto u obzir, posebice kad se radi readaptacije na kohezijske fondove i mobilizaciji kohezijskih fondova u okviru e, CEFA. Zato što želimo zaista stvarnu reviziju višegodišnjeg financijskog okvira za ovaj mehanizam, posebice zato što je to vrlo uh, uspješan mehanizam. Možda se ne sjećate, ali uh, bio je ogroman broj, uh, uvijek je bio ogroman broj prijedloga u odnosu na broj odobrenih projekata, znači uvijek je dva, tri puta više projekata nego što ih se može financirati, a to znači da e, ima mnogo više mogućnosti i projekata nego novca. E, I zato EFSI ili e, junkerov plan su nešto što E, nije možda najadaptiranije za ovaj e, mehanizam, ali e, s druge strane ono što ste rekli, interakcije između ova dva mehanizma, odnosno fonda, bi zaista bile vrlo korisne. Zato nas zanima koji je postotak projekta financiranih bilo kroz CEF, bilo kroz e, Junkerov plan i mislim da je vrlo važno to e, utvrditi zato što bi nam to pomoglo da u sljedećem razdoblju imamo e, dobar mehanizam pogotovo kad se radi o vezanoj potpori. Isto tako moram reći da e, je vidljivo sada koliko je, e, koliki je problem nastao zato što nismo dobili uspjeli dobro utvrditi horizontalne prioritete, primice kad se radi o energetici, o digitalnom tržištu, o mrežama i drugim e, kapacitetama za razvoj alternativnih e, energija. Tu smo dosta slabi. Možda bi tu mogli biti maštoviti e, kad se radi o financiranju. Isto tako htio sam e, pitati komisiju sljedeće. Misli li komisija da su mm, da je zaista vezana onime što stoji u aneksima ili bi mogla njih zaobići. Ako e, uzmemo u obzir te karike u lancu koje nedostaju, e, da li e, možda bi mogla zaobići anekse i e, djelovati na drugačiji način. A isto tako komisija bi trebala E, jasno, jasnu poziciju zauzeti u odnosu na reviziju višegodišnjeg e, financijskog okvira, međutim vijeće je, ima stajalište koje nam se ne sviđa u potpunosti i zato mislim da e, taj dio treba dobro odraditi tu reviziju financijskog okvira. U svakom slučaju vidjeli smo kako je skupo uplitati se u ovakve vrste kredita, E, koliko ih je bilo dobro, koliko ih je bilo e, neuspješno. Evo, hvala vam lijepa. Danke sehr, jetzt Isabella de Monte. Hvala, sada Isabella de Monte. Grazie. Hvala lijepa. Ove napomene su pozitivne zato što mislim da ono što je rečeno u smislu s prioritetima trećeg stupa, mislim da su to prioriteti koji i mi dijelimo. Posebno kada se radi o e, financiranju projekata i preko EFSI-a, jer e, cilj CEFA je upravo da se e, poveća zapošljavanje i rast. Bitno je da e, se usredotočimo upravo na te karike koje nedostaju, e, posebno na one glavne karike koje nedostaju, a isto tako e, fali između Korice i Nove Gorice i Svetog Petra, San Petera veza gdje postoje dvije željeznice koje se križaju i fali nam jedna logistika između Slovenije i Italije. Zato mislim da trebamo imati kontinuitet među projektima koji su započeli u prošlosti sa tim e, budućim e, projektima. Isto tako mislim da moramo se usredotočiti i na unutarnju plovidbu i e, njihovu vezu sa morskim lukama, jer tu postoje jako dobre mogućnosti za razvoj. Pitanje u ovom smislu je koliko će se uzimati u obzir i turistička perspektiva E, u ocjeni, u ocjeni toga. Jer e, mislimo na e, isto tako i na promet teretom kada se radi o tim plovidbama. Međutim, to će isto utjecati na turizam, a isto tako i vezano za EFSI. Hvala. Danke sehr, jetzt Karima Deli. Hvala lijepa sada Karima Deli. Merci, monsieur le... Hvala. I hvala komisiji na izlaganju. Ja imam eh, više pitanja. Prije svega, htjela bih da ponovo govorimo o tom eh, beskorisnom projektu. Radi se o tunelu eh, iz Torina i o financiranju tog projekta, zato što ovog tjedna održan je francusko-talijanski sastanak na vrhu. koji je dao svoju, svoju potporu ponovnom otvaranju poziva i Rečeno je da bi trošak bio 8,4 milijarde eura, to bi omogućilo e, da se ponovo pokrenu radovi, a isto tako rečeno nam je da zbog e, proširenja omotnice, odnosno proračuna, zato što radi se o 40% sufinanciranja iz sredstava Europske unije. Znači, rečeno nam je da bi zbog ekstenzije troškovi se mogli popesti čak na 10 milijardi zbog e, troškova sirovina i tako dalje. Moje pitanje za komisiju je stoga sljedeće. Da li bi e, povrat na ovu investiciju u ovim e, današnjim uvjetima u smislu e, zapošljavanja i e, participativne demokracije bio zaista realan zato što građani, pogotovo koji žive u blizini, ne žele taj tunel Lyon-Torino. Isto tako sljedeće pitanje, tko će primiti ove potpore? Možete li nam jamčiti da ćete e, kontrolirati kamo ide javni novac, novac za e, europski novac i da neće završiti u džepovima mafijaških skupina koje e, će imati bolje načine da potroše taj novac? Zatim, rekli ste da komisija smatra da će u bliskoj budućnosti trebati preusmjeriti sredstva koja nisu upotrebljena. Zašto komisija danas ne usmjeri novac na prave projekte koje su potrebni, tu mislim posebice na održavanje vlakova i željezničkih mreža koje su nam zaista potrebne. Mislim da komisija ne shvaća dovoljno ozbiljno ovaj os aspekt e, i nakon e, konferencije COP21 e, komisija bi trebala prioritet kao prioritet obnoviti, odnosno raditi na obnovi postojećih željezničkih mreža. Zatim, moj klub smatra da isto tako u kontekstu e, konferencije COP21, e, mi mislimo da e, u 21. stoljeće moramo ući sa smanjenjem udjela fosilnih energija, fosilnih goriva. Zatim, kad ste govorili o prometu i energije, Mene zanima što je sa mobilnošću i sa relansiranjem održive e, mobilnosti u gradovima. Može li nam komisija jamčiti da će e, ekomobilnost sutrašnjice biti zaista raširena? Tu ne mislim samo na e, električne automobile, nego na tramvaje, na bicikle i tako dalje. U svakom slučaju želimo vidjeti da postoji volja od strane komisije da e, učini nešto po pogledu te nove mobilnosti i održivne mobilnosti u gradovima koja ne počiva samo na električnom prometu. Evo, znači, zanima me koji su vaši e, alternativni planovi za inovacije. Hvala. Hvala, sada Hvala vam mogu biti kratka. Na neka pitanja u koje sam ja htjela postaviti već se, se morati odgovoriti. Ja ću se nastaviti na ono što je Dominik Rike rekao. Dominik Rike se izrazio kao pravi diplomat, kao jedan veliki gospodin. A vi ste velika gospođa. Ne, ja sam sada vaš pruskinja. Za mene se doista postavlja sljedeće pitanje. Imam utisak da se sad u međuvremenu već tradično radi tako da se e, uzima za EFSI novac iz CEFA, a nama su rekli da se doista mora to učiniti kako bi se uopće imala jedna osnovica, a zatim da će u nekoliko idućih godina novac dolaziti iz drugih izvora, pa i od država članica. A ja imam osjećaj da se to sada prešutno ignorira. Ja mislim da to nije ispravno koje je sada pravo stanje. Kod EFSI-a imamo naravno i projekte koji se tiču prometa, ali postoje mnogi drugi projekti, a kod EFSI-a mi nemamo nikakvu mogućnost odlučivanja i to znamo. Naravno da je dobro općenito poticati ulaganje u Europi, ali meni bi bilo draže da je taj novac ostaje kod cefa, jer onda odlazi u prometni sektor, u ona područja u koja mi želimo da taj novac ode. I stoga me zanima kakvo je sada stanje, eh, hoćemo li sada morati dugoročno imati takvu istu situaciju ili će se provesti odluke koje smo mi ovdje zajedno donijeli u odboru. I drugo pitanje, može li se već predvidjeti koliko novaca neće biti potrebno za projekte? Mi smo rekli da se u načelu trebaju dati financijska sredstva projektima samo onima koja će se uspješno i brzo dovršiti, a nama zanima hoćemo li možda zaprimiti novac natrag od nekih projekata, a to bi nam bilo važno kako bismo imali više zraka. Hvala, sada bim van de Mijn eh, eerste vraag is net gesteld door... E, imam isto nekoliko pitanja. E, je upravo postavila prvo. Govorila je o načelu use it or lose it e, i rekla je da je to temeljno načelo. Međutim, e, nakon onoga što je rekla Gezina, što to znači u praksi? Što to znači u smislu iznosa? što će biti ponovno investirano, što će se koristiti za druge projekte. I sljedeće pitanje vezano je za početna iskustva s EFSI-em. Primjerice, unutarnja plovidba i željeznica su ono o čemu e, mislim. Hoće li E, imati, hoćemo imati kakve doprinose za to ili ćemo imati doprinose samo za cestovnu mrežu? Hoćemo li imati pod FCM financiranje e, unutarnje plovidbe i željeznica? Hvala, sada verneš Kun. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Ja imam samo jedno jako konkretno pitanje koliko smo daleko već stigli sa realizacijom e, europskih osi zajedno sa CEF-om i sa onim spajanjem i sa kombiniranjem EPSI-a, dakle Junkerovog plana, da se dakle potiču ulaganja u infrastrukturu. Bilo bi dobro kada bi nam Europska komisija, dakle gospodin Onidi, e, vrlo konkretno mogla reći po pitanju konkretnih projekata kakvo je trenutno stanje. Isto tako, mi smo odlučili ne samo da ćemo imati Motorways of the Seas, dakle da želimo jačati pomorski promet, da želimo prebaciti sa cesta na more i na rijeke promet, što je važno kada govorimo o energetici, ali imali smo tu još jednu točku, a to je opterećenje e, stanovništva zbog buke željeznica, zbog teretnih vlakova. Oni su tu posebno relevantni. A gospodine predsjedniče, mislim da smo imali tu 1,6 milijardi eura, to smo uspjeli ispregovarati, dakle 1,6 milijardi eura u trijalozima. A sada postoje razno razne nacionalne mjere, kao primjerice u Njemačkoj, kako bi se um, obnovilo, obnovio vozni park. Kako to funkcionira zajedno sa europskim financijskim sredstvima? Hvala. Hvala i ja sam se isto tako stavio na popis govornika Naravno da mi je drago da Europska komisija sada svača da bi prioritet trebao biti transgranični transgranične trase, to je, su bili drugi pregovori i to je za nas bio jedan mali uspjeh. Evo vidimo sad da je ta poruka prisigla u komisiji i to nas veseli. Ali načelno se postavlja pitanje je li komisija samo ona institucija koja daje novac ili možete utjecati na određene projekte. Primjerice, znamo da od 1990. imamo bilancu s emisijama e, između industrije i e, prometa, da se pogoršala za 60%, zato što u industriji imamo e, snižavanje emisija od 38%, to smo su ostvariti, a u prometu su porasle emisije za 22% znači da moramo točiti novac kako bismo mogli ostvariti naše klimatske ciljeve. S tim u vezi dva konkretna pitanja. Berlin breslau Ove godine je Breslau prestonica kulture Europe, a poveznice e, pomoću željeznice su nedavno ukinute. Dakle, udaljene poveznice. Dakle, vidimo da je tu jedna prijestolnica kulture Europe koja je odvojena e, kad se radi o željeznici od drugih gradova. I isto tako u Njemačkoj nedostaje još dosta kilometara elektrificiranih pruga. Mi govorimo o električnim automobilima i tako dalje, ali ne smijemo zanemariti ni da 40% kilometara pruge u Njemačkoj nije elektrificirano i tu moramo nešto napraviti. Vidjeli je Europska komisija mogućnosti da uvjeri u to Njemačku vladu. Tada ja ću pričekati. Dakle, da uvjeri njemačku vladu da to napravi, da, ćete, da će dobiti novac. Ili most, um, jedan koji je uništen tijekom rata, koji se nalazi na granici između dvije savezne pokrajine. To bi približilo te savezne pokrajine. Ili Erfurt Nürnberg recimo, e, tu ćete dobiti 2 milijarde od Europe primjerice, ali to ćete uspjeti dobiti samo ako imate na umu i europsku dodatnu vrijednost. Tunel i on Torino već spomenut. Tu mene naravno zanima, mislim znamo da troškovi sada rastu i odbor za nadzor nad proračunama će također se time baviti, ali ima li Europska komisija mogućnost da kaže u redu, evo mi, ćemo, mi znamo da će izgradnja tunela trajati minimalno 30 godina, ali kada bi se postojeće trase sanirale, koliko bi tu bili troškovi, koliko bi to bilo učinkovito i kolika bi bila razlika u brzini vlakova. Imate li utjecaja na to, radite li to i kako oni na to onda reagiraju? Jer moramo biti pažljivi. Ja mislim da najveći projekti u prometnom sektoru uopće nemaju nikakve veze sa prometom. To je e, pod utjecajem e, građevinarskih i bankovnih lobija. A što vi možete učiniti kako bismo se borili za europsku dodatnu vrijednost i naravno kako bismo zaustavili klimatske promjene? Evo to su bila pitanja, a sada vi imate mogućnost e, detaljno na njih odgovoriti. Thank you for, for these many... Hvala vam za ova brojna pitanja koja pokazuju da postoji s vaše strane kontinuirani interes za ovaj vrlo važni instrument. Prvo, gospodine Piper, žao mi je, ali ja nisam vidio niti prvo, niti drugo pismo koje je poslano povjereniku. Zato molim vas, ako mi možete e, izravno poslati kopiju, ja ću vam svakako, e, svakako ću se pobrinuti da dobijete odgovor. Znači nisam e, vidio takvo pismo ali naravno odgovorit ćemo na njega kad ga dobijemo. Zatim što se tiče ukupne jednažbe financiranja, CEF je bio vrlo uspješan, to je vrlo uspješan mehanizam i naravno nikad neće biti dovoljno sredstava e, od strane Europske unije na raspolaganju. I ako su naši kolege vam dali dojam da imamo dosta novca, to naravno nije nipošto nešto što odgovara realnosti, mi zaista očajnički trebamo još sredstava za ovaj instrument, ovaj instrument nema dovoljno sredstava, čak i u kohezijskim zemljama i nikad u povijesti nismo na tako brz, djelotvoran način e, rasporedili sredstva i upravljanje projektima nikad nije bilo tako uspješno u kohezijskom dijelu Europske unije. A mislim da e, prve zemlje koje su pokazale vrijednost e, su vrijednost ovog mehanizma su zaista zemlje kohezijske politike. To je nešto što moramo držati, imati na umu u kontekstu rasprava o e, pregledu na razini razdoblja višegodišnjeg financijskog okvira. Zatim, što se tiče recikliranja, e, use it or lose it e, svakako ne može biti izvor dodatnog financiranja i tu je gospodin Pike u pravu. Gospodin Dike je u pravu, a prvi put ove god, prvi put ćemo ove godine moći povećati ukupni proračun za poziv koji ćemo raspisati sljedeće godine. Znači u tom smislu biti ćemo e, vrlo strogi i svi promoteri projekta, projekata će nam morati dati gdje se novac točno troši kako bismo mogli reciklirati što je više sredstava. Zatim što se tiče mogućnosti da se bespovratna sredstva koriste za promociju e, ovih projekata kod privatnih investitora i za povlačenje što više sredstava od strane EFSI-a, to je naravno dobro pitanje i e, mi ćemo s vama o tome razgovarati. Naravno, nije sada poanta da sva raspoloživa sredstva stavimo u EFSI, nego sada želimo EFSI koristiti u najvećoj mogućoj mjeri za projekte u domeni prometa, ali budući da se radi o visokorizičnim projektima, bezpovratna sredstva zaista pomažu da se poveća atraktivnost ovakvih projekata. Zatim za zahtjev gospodina Rikea ja ću vam pripremiti popis primjera gdje smo već koristili takva dodatna sredstva kroz e, dodjelu bespovratnih sredstava za vrlo velike e, projekte, vrlo skupe e, projekte. Vi poznate jedan takav projekt, to je financiranje Luke u Kaleu, to smo odlučili krajem prošle godine. Zatim horizontalne prioritete, to je još nešto što ste vi spomenuli gospodine Rike i to je još jedno područje u kojem je razvidno koliko sredstava nam je potrebno da bismo povećali aktivnosti e, u svim inovativnim novim oblicima mobilnosti i mislim da e, bi e, zaista trebalo maksimizirati učinak takvih projekata. A na kraju lipnja odnosno e, poziv koji trenutno evaluiramo pokazuje da imamo e, vrlo atraktivne projekte kad se radi o gradskim sredinama, o alternativnim e, gorivima, isto tako novim sredstvima mobilnosti koje nažalost nećemo moći financirati u potpunosti zbog ograničenja u pogledu financiranja i raspoloživosti sredstava. Ali to je u svakom slučaju nešto što ćemo mi dalje promovirati, ne samo u pozivu koji smo pokrenuli u lipnju ove godine, koji sad evaluiramo, e, nego isto tako ćemo to ugraditi u prioritete poziva sljedeće godine. Zatim što se tiče aneksa, E, da, uredba je takva kakva jest, aneksi su takvi kakvi jesu. Ja ne mogu promijeniti tu uredbu, ali možemo e, iskoristiti u maksimalnoj mjeri ono što je na raspolaganju putem te uredbe. A zatim što se tiče marži koje će se moći koristiti za sveobuhvatnu mrežu, naravno još uvijek e, imamo dosta manevarskog prostora i usredotočit ćemo se na te karike koje nedostaju, posebice u prekograničnim trasama i e, trenutno na tome radimo i to će ostati naš prioritet i to će biti u potpunosti u skladu sa ograničenjima u pogledu e, gornjih granica e, količina novca koje su u aneksima opisane. Zatim pitanje o učinku na širu šire gospodarstvo. Vi ste, gospođo Monte, spomenuli turizam, a svi projekti koji nam su predloženi prolaze cost benefit analizu, a cost benefit analiza nam upravo pokazuje koji će biti učinak projekta na šire gospodarstvo, na regionalni razvoj, a turizam, turizam je naravno jedan od važnih aspekata koji se bavimo. Zatim što se tiče E, tunela Lion Torino je e, sve e, kontroverzni projekt i bio bih razočaran da ga niste spomenuli. Financiranje tog projekta je vama poznato i to je naravno posljedica onoga što stoji u uredbi. Mi smo u ovom trenutku E, rasporedili 800 milijuna za taj e, tunel. To je tunel koji e, je u posebnom fokusu i kod vas, a i kod drugih i zato mogu vam reći da je to projekt koji je prošao kroz najviše revizije od svih naših projekata. Znači svi a, mogući e, mehanizmi kontrole su pokrenuti i mi isto tako vrlo pomno promatramo ovaj projekt, posebice u pogledu prelaska planiranih troškova, odnosno probijanja e, proračuna. E, na to posebno pazimo, a ovi veliki infrastrukturni projekti su um, oni koje nam omogućuju recikliranje dijela sredstava e, iz drugih e, prioriteta. I e, dio sredstava iz ovog projekta će isto tako biti raspoloživ za recikliranje. Zatim što se tiče održavanja, e, to nije u okviru naše pravne osnove. E, financiranje održavanja mreža znači ne može se provoditi kroz CEF. Mi surađujemo sa kolegama e, nadležnjima za regionalnu politiku kako bismo mogli naći neke inteligentne načine da financiramo održavanje kroz rehabilitaciju, znači ne samo e, održavanje nego rehabilitaciju. Sada upravo planiramo sveobuhvatnu rehabilitaciju željeznica. Mislim da ono što čine koordinatori, njihov rad isto tako uključuje velik broj elemenata koji će nama biti E, od koristi za procjenu potreba i možda ćemo u nadolazećem razdoblju e, iznijeti neke predloge u skladu s time. Zatim što se tiče alternativnih goriva, da, to jest prioritet. E, bilo bi izvrsno kada bismo imali dodatne sredstva na raspolaganju za financiranje alternativnih goriva, razvoja alternativnih goriva u svim različitim prijevoznim sredstvima, ali isto tako za E, promet e, smanje ugljika. E, povjerenica će vam u svakom slučaju u budućnosti o tome više govoriti i govorit će vam o financiranju i o načinu na koji možemo našu infrastrukturu učiniti čišćom, a o tome ćemo s vama razgovarati i e, na TNT danima. To će biti jedna od e, glavnih tema na e, konferenciju u Rotterdamu ove godine. Mm, zatim što se tiče EFSI-a, da odgovorim na pitanje gospođe Meissner, promet jest uspješnica u okviru EFSI-a i bilo bi pogrešno zaustvrditi da smo mi siromašni roditelji odnosno siromašni rođaci EFSI-a. Promet već e, zauzima 30% EFSI-a, što je bio maksimum za neki sektor. Znači već smo dosta uspješni nadam se da će to ostati održivo. A da bi to bilo održivo, e, trebam e, više bespovratnih sredstava kako bismo uspjeli financirati neke prioritetne projekte u okviru EFSI-a. Ja ne mogu mijenjati e, kriterije prihvatljivosti EFSI-a. Znate da smo mi izgubili tu bitku. Pokušali smo barem neke od naših kriterija prihvatljivosti iz TNT-a ugraditi u EFSI, to na kraju nije uspjelo, ali ono što možemo učiniti je razraditi s koordinatorima, sa Europskom investicijskom bankom, popis projekata koji jesu prioritetni za nas i mogu vam eh, reći, budite uvjereni da sustavno radimo na svim koridorima kako bismo uspjeli dobiti financiranje za prioritetne projekte kroz EFSI. Što se tiče buke i pitanja gospodina Kuna, u na dolazećem e, pozivu e, ćemo imati 20 milijuna za e, buku od željeznica. Nadam se da ćemo u nadolazećim godinama uspjeti dobiti više sredstava za to, ali rješenje neće doći samo od financiranja s europske razine. Neke države članice su poduzele neke vrlo hrabre, ambiciozne korake u pogledu financiranja koje se zaista isplaćuju i na kraju prošle godine isto tako smo jasno odredili naš pristup, a to će da da organiziramo refit za sve e, vagone da bismo se pozabavili ovim problemom koji je zaista e, velik problem u brojnim zemljama Europske unije. E, radi se o Nećemo nečemu na čemu zaista radimo, ali četvrti paket koji ste odobrili prošle godine će nam omogućiti refit svih vagona i nada, vagona i nadamo se da ćemo do 2021. ili 2022. uspjeti e, odraditi taj tehnički dio refita svih vagona i nadamo se da će države članice e, zabraniti zabraniti vagone koji nisu prošli kroz retrofit. Zatim Neke od studija koje je proveo parlament su nama bile od velike koristi i nadamo se da ćemo u lipnju na danima ten, o TNT-u uspjeti vam prezentirati rezultate u svim karikama koje nedostaju, koje smo proanalizirali i na temelju toga nadam se da ćemo isto tako uspjeti objaviti jedan natječaj koji će nam omogućiti da riješimo probleme tih eh, preostalih eh, karika koje nedostaju. Hvala vam lijepa, hvala vam eh, na odgovorima. Sada imam još jedno dodatno pitanje i tu se ne radi samo o tunelu Lion Torino. Um, 12 milijardi jest e, plan za Lyon Torino, a e, francuski revizorski sud sada kaže da će to biti 26 milijardi. E, sufinanciranje od strane Europske unije je 40%. To znači da će Europska unija financirati Lyon Torino i ništa osim toga. A mi u Njemačkoj imamo slična iskustva. 10 milijuna je, e, deset milijardi je potrošeno na Stuttgart, a e, to nije donijelo tolike benefite. E, znači Lion Torino je samo jedan primjer. Zanima me drugim riječima da li se prije odobravanja projekata provjeravaju alternative zato što a, možda postoje projekti koji bi trajali pet godina kraje, e, kraće, ali koji bi donijeli rješenje koje bi bilo deset minuta dulje. Da, mislim da smo alternative procijenili i proanalizirali u e, trenutku kada se e, izmjenjivala e, i izrađivala uredba CEF. Međutim, ovo je područje koje se stalno mijenja i u, za sve projekte u budućnosti mi ćemo financirati do praga od 40%, kao što smo obećali, kao što jasno stoji u uredbi o CEF-u. Ako neki od tih e, projekata budu kasnili ili bude drugih vrsta problema, mi ćemo naravno s vremenom e, prilagoditi financiranje koje smo bili predodredili i možda to izmijeniti. Ovaj rad se provodi u kontekstu radnih planova svih koordinatora. ti radni planovi su dinamični dokumenti koji se mijenjaju i koji trebaju e, opisati prednosti i nedostatke svih projekata i prioritete u pogledu financiranja. I naš e, e, prioritet je da te planove održavamo na životu, da ih, održ, da ih ažuriramo i naravno postoji uvijek e, mogućnost e, prilagodbe naših politika ako se to pokaže potrebnim. U svakom slučaju, predsjedniče, ovu e, raspravu ćemo voditi u pripremi sljedećeg, u okviru pripreme sljedećeg financijskog razdoblja jer ćemo tamo morati ponovo donijeti odluke o tome što ćemo financirati i kakve vrste sredstava, odnosno planova programa financiranja financiranja ćemo vam e, predlagati. Hvala vam. I hvala vam još jednom na izlaganju, na e, odgovorima na, vaša, na naša pitanja. Ovime smo zaključili ovu točku dnevnog reda. E, sada dolazimo do sljedeće točke, socijalni dumping. Dajem riječ izvjestitelju Jensu Nilsenu. Hvala lijepa, hvala predsjedatelju. Hvala biti vrlo kratak. Aha. E, trebamo pripremiti se e, za e, odbor EMPLE koji je nadležni odbor. Jasno je da imamo isključivu nadležnost ili dijelimo tu nadležnost u različitim područjima. To znači da ono što ćemo mi e, predstaviti treba e, razmotriti. Imali smo dva sustava, e, dva susreta sa izvjestiteljima u Sijeni, 236 amandmana i sada smo razgovarali o 18 kompromisnih amandmana sa izvjestiteljima u Sijeni. E, sutra bismo se trebali posljednji puta susresti upravo sa tim izvjestiteljima u sjeni. E, moje polazište je, kao što sam od samog početka rekao, da je ono što je važno e, provedba sadašnjih pravila u svim državama članicama i kako bi osigurali da kontrolu tih propisa e, čine, da se to čini na jedan učinkovit e, način. Prije nego što opišemo e, mišljenje i nekoliko stvari koje su mi bliske, želio bih reći da je ono što sam ja primijetio u ovoj raspravi je da često govorimo o različitim stvarima kada govorimo o socijalnom dumpingu. Mogu citirati jedan primjer iz moje regije u Švedskoj. To je sjeverna Švedska, kraj Norveške. Jedno mjesto s kojim imamo e, slobodno kretanje, dakle nemamo nikakvu kontrolu putovnica već 50 godina. I pitanja e, isplate plaća i socijalni uvjeti u Norveškoj su bolji u odnosu na Švedsku. U općini gdje sam ja bio načelnik, mnoge medicinske sestre su se preselile da rade u Norveškoj. Gdje su tamo bile bolje plaćene. I za nas je bilo jako teško pronaći medicinske sestre. To je činjenica. Ljudi idu preko granice raditi. To nam odgovara, međutim, susreo sam se sa jednim geometrom u mojem gradu i on je bio jako ljut jer je dobio posao u Norveškoj i prisilili su ga da e, poveća plaće svojim radnicima. Dakle, to je isto moguće. Vi radite u jednoj drugoj zemlji koja ima e, niže plaće od minimalnih plaća. To ne možete učiniti. To jeste socijalni dumping. Dakle, jasno je da trebate platiti e, minimalne plaće koje se isplaćuju u toj zemlji. Zbog toga bi se e, taj e, poduzetnik za koji radi e, taj geometar bio nelojalna konkurencija. Dakle, i taj švedski geometar je zapravo provodio socijalni dumping. Ja sam dao ovaj primjer kako biste shvatili da je socijalni dumping i jednaka e, konkurentnost dva lica istog novčića. E, mi želimo imati pravednu konkurenciju. Ako imamo neka pravila koja se provode u jednoj zemlji, onda svi moraju poštovati ta pravila. pravila. Zato je bitno reći da mi što se tiče socijalnih pitanja imamo nacionalne nadležnosti i plaće se određuju na nacionalnoj razini, zato imamo 28 različitih stvarnosti. A to je nešto čime moramo upravljati. Mi to činimo pomoću nekih e, pravila e, vezano za upućivanje radnika na radu inozemstvo. Za promet je to teško jer je promet sam po sebi nacionalan i zato je ta situacija mnogo kompleksnija i zato imamo zajedničke propise. Ja i dalje smatram da trebamo provoditi e, sadašnje e, propise i kontrolirati da se oni zaista poštuju. Međutim, općenito želim primijetiti da postoji veza između sigurnosti e, putnika sigurnosti cestovnog prometa i e, uvjeta e, koji su socijalni uvjeti, uvjeti zapošljavanja. To su dvije stvari koje su povezane. Što se tiče pojedinih točaka, pitanje e, cestovnog prometa ima kabotažne propise koje treba poštovati. Imamo mnogo takvih e, pravila, međutim, lako ih je kršiti i vrlo je teško to kontrolirati. Zato trebamo revidirati te propise vezane za kabotažu. Mi zapravo predviđamo jednu reviziju kako bismo imali e, pravila koje je lakše poštovati i kako bi bilo lakše e, kontrolirati provedivost tih odredbi. To pronalazimo i u direktivi koja pokušava izbjeći e, propise vezane za kabotažu. Zato trebamo sve to revidirati. Imamo i određene točke u ovom mišljenju koje bi trebale poboljšati same kontrole i nadzor. Trebali smo imati digitalni nadzor i taj digitalni nadzor e, ne podrazumijeva daljnje, e, daljnje opterećenja, nego ono zapravo olakšava te nadzore i za tijela i za agencije i zato bi se to trebalo provoditi u cijelom cestovnom prometu, ali naravno to ne smije predstavljati administrativni teret. Ta administracija bi trebala to sve olakšati. Sada kada imamo strategiju vezanu za e, zračni promet, bitno je zajamčiti da mm, možemo povezati sve uvjete za zapošljavanje i e, zračnih prijevoznika, europskih zračnih prijevoznika. I moramo bolje pojasniti koji je temelj pružanja usluga za te prijevoznike. Dakle, o tome govorimo u mišljenju. Isto tako, raspravljali smo i o drugim točkama koje su važne u ovom kontekstu. Ja osobno smatram da je važno poslušati e, političke klubove, zato što je bitno da pronađemo većinu. Naravno, nitko neće dobiti s ovim mišljenjem sve što želi, čak niti ja. Međutim, ja mislim da ako izradimo mišljenje koje može poslati jasnu poruku i koje govori da e, komisija treba reći ovo su važne stvari, važna pitanja, želimo jednaku konkurenciju i kažemo ne socijalnom dumpingu. Pipa. Hvala, Markus Piper. Hvala i hvala izvjestitelju. Posebno mu želim zahvaliti na spremnosti da surađuje i da u obzir uzima prijedloge iz drugih klubova. Pred nekoliko tjedana brojni zastupnici održali su zajednički sastanak sa vozačima kamiona koji su zaista žrtve socijalnog dampika. I e, zatražili su strože minimalne standarde za e, vrijeme odmora i e, druge stvari. Minimalni standardi su bili sami po sebi problem, ali isto tako i same inspekcije. Inspekcije su u nadležnosti država članica. A, ako one ne funkcioniraju dobro, mi kao Europa možemo e, odrediti standarde kakve želimo, ali to sve ostaje visiti u zraku. I još jedno želim reći, ne, postoje prijevoznici koji ne e, izrabljuju svoje vozače, postoje prijevoznici koji zaista su razvili vrlo dobre socijalne ugovore i koji su jako dobar primjer mm, kvalitetnih socijalnih ugovora u radu. Ali mi bismo trebali raditi na tome da europska pravila zaista imaju učinka da budu snažna i Pozdravljam činjenicu da e, odbor za promet e, zaista E, inzistira na svojoj ulozi, ne radi se o nekom području gdje e, se mi pokušavamo ubaciti, nego zaista imamo jasno određene e, nadležnosti i želim zahvaliti izvjestitelju na tome što je inzistirao na tome. Isto tako brojni od naših prijedloga, odnosno amandmana koje smo podnijeli na izvorno mišljenje, na inicijalno mišljenje su ugrađeni u sadašnji tekst, mislim da je to dobro i da će ovo mišljenje usvojiti velika e, većina. Znači bilo 18 kompromisnih amandmana, mi smo ih e, samo devet jučer e, primili, o njima ćemo razgovarati sutra. Međutim, jasno je da ne možemo dozvoliti komisije nove ovlasti u području inspekcije. To nije sadržano u mišljenju i to bi stvorilo lažna e, očekivanja koja mi ne možemo podržati i zato e, ćemo se osloniti na države članice i od njih tražiti da e, se da poštuju pravila u, solidarnosti. Naravno u brojnim područjima komisija bi mogla definirati problematična područja i znači rješenja i provesti koordinaciju ako ustvrdi da je to potrebno. I zatim još nešto. Ne možemo, usvu, ne možemo od nove agencije za cestovni promet očekivati da provodi inspekcije ili nadzire provedbu. Ako krenemo tim putem, zaista ćemo stvoriti tu novu agenciju za cestovni promet. Naravno, možemo razgovarati e, u nekim drugim kontekstima o nadležnostima takve neke agencije eventualne, ali ne možemo o tome razgovarati u okviru socijalnog dumpinga, to bi bila pogreška. Zatim mislim da je e, dobro da se odbacila, odbacio, odnosno napustio rad u pogledu nove uredbe, a s ovim kompromisnim amandmanima smo zadovoljni i nadam se da ćemo to moći prihvatiti. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. E, ja se slažem s onim što je rekao ja Nison. Mislim da je postupak bio jako e, demokratski. Imali smo sastanak izvjestitelja u Sijeni, imamo jedan i sutra. I s te strane ja nemam nikakvih prigovora i nakon posljednjeg kruga sastanaka izvjestitelja u Sijeni dobili smo neke poboljšanja, neka poboljšanja kao što je kompromis 3 e, vezano za protekcionističke mjere koje su povezane nekada i neopravdano ali moram reći i da nakon tih pregovora i rasprava e, izvjestitelja u sjeni mi sve više i više idemo prema ideologiji e, ideologiji odbora za zapošljavanje, a ne e, odbora za promet. Mislim da mi moramo govoriti o prometnom sektoru Imamo različite situacije u pomorstvu, u zrakoplovstvu, cestovnom prometu i željezničkom prometu, a ponekad sva ta socijalna pitanja stavljamo u jednu e, posudu za sve načine prijevoza. E, postoje i druge stvari, kao što su mladi zajedno sa ženama, e, koje trebaju biti poticani da uđu u tržište prometa. Međutim, za nezaposlene mlade u mnogim državama članicama postoje različiti uvjeti za pristupanje tržištu rada. Kako možete poticati e, e, njihovo dolaženje na naše tržište u zemljama koje imaju vrlo visoku stopu nezaposlenosti? E, možda moramo e, maknuti prepreke za e, nezaposlenost mladih u nekim zemljama, ali to znači mijenjanje zakonodavstva. Lijepo je staviti neku dobru ideju u kompromisnom tekstu. U kompromisu 6 i 7 također želimo tvrtke maknuti iz tog posla. To je neka vrsta crne liste, a mislim da se tako ne možemo ponašati u jedinstvenom tržištu. Isto tako u jednom e, kompromisu postoji jedna fiktivna tvrtka e, e, zajedno sa povoljnom zastavom u, u pomorskom prometu što je zakonito. Dakle, u jednom kompromisu ne možemo staviti nešto što je nezakonito i zakonito istovremeno. Isto tako idemo prema fragmentaciji jedinstvenog tržišta. Kaže se da poslovne aktivnosti moraju biti privremene priredi u e, e, državi u kojoj e, ta tvrtka, odnosno ta društvo nije, nema poslovni nastan. A govorimo o jedinstvenom tržištu, dakle to je poruka iz odbora za promet da idemo u sasvim drugom smjeru. I vaša, vaš primjer Norsisa, dakle, je dobar jer da je švedsko e, tržište bolje, onda bi oni e, dolazili u, na švedsko tržište jer je, su bolji uvjeti za Norsis. Međutim, radi, radi se o jedinstvenom tržištu, o kretanju radnika i to je dobro. Međutim, moramo vidjeti koje su naše mogućnosti. Recimo, sa lokalnom pomoći ja radim e, socijalni dumping prema Europskom parlamentu isto kao što to rade e, e, bugarski e, zastupnici u parlamentu. Dakle, oni ne mogu plaćati jednako kao neki drugi europski zastupnici. Razlike su ogromne, ali to naravno uspostavljaju pravila Europskog parlamenta. To je jasna diskriminacija. Mi to svi znamo. zato mislim da mi gledamo stabla, ali ne šumu kad govorimo o socijalnom dumpingu. Dakle, mi imamo jedinstveno tržište za promet i vrlo smo blizu toga da izgubimo iz vida tu šumu. Hvala. Hvala lijepo sada Pavel Telička. Uh, hvala gospodine predsjedatelju, hvala Jens Nilsenu. Ja bi se također e, pridružio činjenici da imamo vrlo otvorenu raspravu Izvjestitelj je spreman prihvatiti prijedloge izvjestitelja u sjeni. Naravno, imat ćemo razlike u mišljenju kada se radi o pojedinim aspektima. Izvjestitelj ima svako pravo ne uzeti u obzir e, neki prijedlog za koji smatra da nije u skladu sa njegovom percepcijom. Međutim, želio bih reći ili naglasiti ono što je rekao gospodin Nilsen, a to je da trebamo pokušati E, donijeti ovo mišljenje sa e, jasnom većinom, a on je otvoren prema tome, to znači da još uvijek treba proraditi na mišljenju. E, želio bih naglasiti nekoliko značajnih pitanja. Za detalje imamo sutra sastanak izvjestitelja u Sijeni, pa ne moramo ulaziti u pojedinosti prije nego što to predstavimo na sastanku izvjestitelja u Sijeni. Prvo pitanje je da mislim da nemamo dobru ravnotežu između e, socijalnih e, e, pitanja i pitanja zapošljavanja i pitanja tržišta s druge strane. Mislim da mi želimo pravedno natjecanje tržišno i slično, međutim moram se složiti sa kolegom koji je rekao da možda moramo da, da smo se malo odmaknuli od naše linije odbora TRAN i otišli više prema odboru za zapošljavanje. Međutim, to se radi o samo nekim dijelovima mišljenja. Jasno je da nitko od nas nije za socijalni dumping, međutim, kao što je gospodin Nilsen rekao, imamo različite definicije toga i na to se moramo usredotočiti sutra kako bismo zaista govorili o pitanjima socijalnog dumpinga, a ne o nekim objektivnim razlikama e, kada se radi o komparativnim prednostima ili nedostacima. To je isto tako dio unutarnjeg tržišta. I treći element koji bih želio podvući da u nekim od stavaka o kojima je govorio Robert Ziller mi idemo dalje od onoga što su nadležnosti Europske unije. Sad ću se možda ponoviti, međutim radi se o kompromisu broj 6 gdje pozivamo komisiju države članice da istraže socijalni dumping u svim područjima e, prometa koji, su se koji se pogoršao i da e, provedu određene sankcije za poduzeća i slično. Mi zaista tu miješamo nadležnosti država članica i e, nadležnost Europske unije. Za mene je to najproblematičniji amandman e, za kompromis e, u ovom nacrtu i zaista bih volio kada bismo ga malo izmijenili. Mislim da izvjestitelji u Sijeni su također podijeljeni što se tiče toga, pa bi mogli ne imati većinu postoje i neki elementi koje možemo razmotriti. Kada govorimo o socijalnom dumpingu, nego kažemo da svi moraju imati apsolutno jednaka prava i jednake uvjete rada i plaće i slično. Mislim da smo se e, složili da govorimo o jednakim uvjetima za sve, da govorimo o jednom jedinstvenom okviru i jednakim mogućnostima, a to je nešto što se provlači kroz ovaj tekst E, koji ide na štetu ovog nacrta. Ovdje ću stati jer e, mislim da postoje još neka pitanja e, o, kojima bih mogao govoriti, ali koji su od interesa samo za izvjestitelje u sjeni i ko, kojima bi trebalo govoriti samo na sastanku izvjestitelja u sjeni. Mislim da imamo samo dva problematična amandmana gdje ih moramo malo uskladiti i da to nije potpuno E, odraženo ovdje u tekstu. Nadam se da ćemo na kraju imati tekst koji će zaista dobiti veliku većinu na sastanku izvjestitelja sjeni sutra. Konečna. Hvala, sada Katarina Konečna. Važeni pane Hvala gospodine predsjedatelju, hvala izvjestitelju na mišljenju. Znam da je jako teško izraditi jedno mišljenje o tako osjetljivoj temi, to je sa, s obzirom na sadašnju situaciju u parlamentu i e, uskladiti i amandmane. Nadam se da će odbiti relativizaciju cijelog problema i da ćete braniti e, tekst koji ste napisali. Jer nema sumnji e, u ovom tekstu, imamo samo prostora za činjenice i kao i vi mislim da je jako važno da posebno sigurnost e, putnika i uvjeti rada budu integrirani u prometni sektor i da pokušamo uključiti i uključivanje riječi kao may može u tekst je zapravo štetno. Trebamo jednake uvjete za sve i ako to nemamo onda ćemo e, ugroziti simbiozu koju imamo između prometa i sigurnosti. Ja se slažem s mnogim amandmanima koje ste donijeli u ovim E, u ovom tekstu, ali ne bismo trebali biti simplistični. U 2014. 1,9 milijuna radnika je izaslano e, u inozemstvo, a puno njih je to učinilo u prometnom sektoru. To je 10% porast e, u odnosu na prošlost. Dakle, to su radnici koji su izaslani u inozemstvu i dobit će istu plaću kao i radnici u toj zemlji. Dakle, ljudi koji rade e, isti posao za različitu plaću u istoj zemlji nije fer. To nije nezakonito, međutim, jednaki rad se drugačije vrednuje ukoliko ste izaslani radnik. Mislim da ne možete reći da su razlike u plaćama automatski socijalni dumping, ja se s time slažem međutim ako pokušamo e, u svaku, pod svaku cijenu zadržati niske e, plaće u ime konkurentnosti je protiv načela Europske unije. Drago mi je što pozivate e, na uvođenje novih tehnologija i da se poboljšaju inspekcije, odnosno nadzor u, u prometnom sektoru, isto tako da se nadzire vrijeme rada i da postojeće zakonodavstvo bude dobro provoditi provedeno. E, svi želimo vidjeti e, vozače koji su dobro odmoreni jer je to u interesu sigurnosti na cesti, a e, uvjeti rada i sigurnost na cesti su povezani. Nadam se da ćete sutra na sastanku izvjestitelja u Sijeni moći o svemu tome govoriti i da ćete zadržati sve ono što imate u mišljenju. Hvala. Danke Hvala sada Karima Deli. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala izvjestitelju na prijedlozima, prije svega imam amandmanima, ali ja želim shvatiti vašu pozornost na činjenicu da čak i ako gospodin Juncker smatra da je ovo komisija za zadnju priliku, da ne smijemo pogriješiti po pitanju ove teme socijalnog dumpinga. Zašto? Mi to zovemo socijalni dumping ili izabljivanje radnika. Zato što je to otrov koji upravo ubija europski projekt. Mi sada sve više primjećujemo da se ništa ili gotovo ništa ne događa po pitanju socijalnog dumpinga i da se nažalost naši građani sada udaljavaju od povjerenja koje bi im Europska unija trebala dati, ali Europska unija bi ih trebala zaštititi, a trebala bi štititi i radnike. Hvala, to je prva stvar. Druga stvar, želim posjetiti da smo u dosta katastrofalnom stanju kada pogledamo plaće, sve više se ide prema dnu. Tu se radi i o zdravstvenim uvjetima, o uvjetima zaštite radnika, to je skandalozno uvjeti rada su nedostojni, a prije svega želim se tako svratiti pozornost na neke od e, prijevoznika koji, na koje se vrši pritisak od strane poslodavaca. Oni moraju tjednima provoditi vrijeme odmarati se u svom vlastitom kamionu, odvojeni su obitelji i mislim da je ta situacija skandalozna. Moramo biti malo hrabri. Ja čujem sada kolege da kažu da, ali to ovisi o zakonodavstvima pojedinih država i tako dalje. Gospodin Zile je naveo vrlo dobar primjer, primjer e, plaća zastupnika u Europskom parlamentu. Mi imamo sada kao zastupnici iste plaće, e, neko će to bilo drugačije, razlike su bile e, čak i jedan naspram dva. Potrebni su nam minimalni socijalni standardi kako bi svi bio, kako bi svako bio obvezan poštivati te granice. Kada govorimo o minimalnim standardima, tu mislim na uvjete rada i na plaće. Ako želimo postići napredak. Zatim isto tako pitanje kontrole. To je nešto što nas dijeli, ali žao mi je, ja mislim da danas treba pojačati kontrole i da se treba boriti protiv e, nepoštene konkurencije i to kada se radi o svim prijevoznicima u EU, dakle potreban nam, potrebni su nam europski inspektori koji će vršiti kontrole. Potrebna su nam pravila koja će se bolje poštivati, a ne manje pravila. Pravila kakve imamo danas njih treba primjenjivati, ali isto tako treba i nadzirati. Zatim isto tako treba iskorijeniti e, lažno izvođenje, To je još jedan danji problem. Zatim čujem neke koji kažu da se ne slažu s time da se uspostavi crni popis. Ali već imamo crni popis za aviokompanije koje ne poštuju pravila i to je, tu je slično i ovdje. Oni, one tvrtke koje ne poštuju pravila njih treba imenovati kako bi se pojačala vrijednost onih koji poštuju pravila, a oni koji ne poštuju pravila njih bi trebalo staviti na taj popis. Zatim isto tako treba vidjeti kako izgleda odnos e, između poduzeća koje daju naloge i onih koji izvode posao. I zatim isto tako netko je rekao, kada govorimo o cijelom tom sektoru, imamo zračni promet, vidimo što se događa sa Ryanairom, imamo cestovni promet, ali danas imamo i na području pomorskog prometa izrabljivanje radnika, gdje imamo neprijavljene radnike i to je problem koji će sutra dovesti isto tako do katastrofalnog stanja. Mislim da trebamo biti pozitivni, mislim da trebamo ići prema gore i odbor za promet bi trebao iznijeti svoje mišljenje kako bi građani vidjeli da se mi bavimo onime što njih zanima. Jer nećemo imati izbora riješiti to pitanje ako čekamo, zato što će sutra biti to jedno pitanje gdje će sad u tome ili da Europska unija štiti svoje građane ili da Europska unija uništava živo građane i onda više nećemo imati europski projekt. Hvala. Hvala lijepa, Petar Lundkin je sljedeći. ja ordförande. Jag vill börja med att tacka Jens Nilsson för... Hvala gospodine predsjedatelju. Želio bih eh, kao prvo zahvaliti gospodinu Nilsonu na E, poslu koju je obavio, a i rasprava se dobro artikulirala. Mislim da se nalazimo pred jednim raskršćem u Europi. Ili ćemo dobiti prave uvjete i dobre uvjete, dakle dobit ćemo potporu europskih e, stanovnika, međutim ako idemo putem koji smo već preuzeli i reći E, da, dobro, imamo različite uvjete, dobro je da postoji konkurentnost i da eliminiramo osoblje drugih država članica. Ako idemo dalje u tom smjeru, onda riskiramo da ćemo dobiti e, izborne rezultate koje nismo očekivali. Ja moram reći da u mojoj zemlji povjerenje u EU je vrlo nisko ja isto tako mislim da možemo dobiti dobar rezultat, da e, revidiramo i kabotažu i da eliminiramo sve mogućnosti da e, zaobiđemo pravila. A to je jako bitno za cestovni promet. Rekli smo i više puta da e, sektor prometa je jedan sektor koji raste. I zato moramo uključiti nove generacije upravo u taj sektor. Kako možemo to učiniti? Kako objasniti jednom mladom čovjeku da tvoj posao možda može trajati mjesec dana, možda i malo dulje. Međutim, moraš ići u drugu državu, nećeš se moći vratiti kući, a tvoja plaća će biti jako niska. Možda ćeš morati e, spavati u kamionu na nekom parkingu. Morat ćeš e, se prati i prati veš e, i nećeš to moći učiniti. Međutim, to ne smije biti značenje Europske unije. Mi želimo dokazati da možemo imati jednaku konkurentnost ja često slušam da ljudi se tuže na činjenicu da je promet jedan normalni e, sektor gdje se prelaze granice. Međutim, nije dobro da imamo e, poduzeća koja narušavaju konkurenciju u našoj zemlji i koji E, daju cijene koje su 50% niže. Imamo i švedska društva koja pokušavaju poštovati e, dobre uvjete, kamioni su dobro opremljeni, imaju mogućnost e, spavati, imaju dobro radno vrijeme, međutim mi im otežavamo život. Zato se nalazimo pred raskršćem. Ili ćemo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 Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Dobro je da vodimo raspravu o socijalnom dumpingu. Samo sam željela postaviti svima jedno pitanje, međutim možda mogu e, pitati e, predstavnike komisije da definiraju socijalni dumping, jer kada god čitam te dokumente komisije nikada ne vidim definiciju socijalnog dumpinga. Prvo moramo znati o čemu govorimo jer u ovom mišljenju nema definicije. To znači da se radi o subjektivnoj ocjeni situacije. Možemo čak i misliti da je njegovo, e, njegov cilj e, uništiti konkurenciju, a to nije cilj Evropske unije. I zato moramo vidjeti da u svakoj državi članici e, društva koja tamo posluju raspisuju natječaje i naravno tvrtka koja nudi e, dobru cijenu će biti izabrana. Da li je to uvijek slučaj socijalnog dumpinga? Ne. Možda se može raditi o e, malo generalističkom e, primjeru. Međutim, ako idete dolje u kantinu u parlament, onda tamo jabuke koštaju drugačije. Zašto su e, drugačije cijene, zato što te e, jabuke dolaze iz različitih zemalja gdje koštaju e, drugačije, imaju drugačiju cijenu. Ja se slažem s ljudima koji kažu da treba izbjeći eksploataciju vozača, posebno vozača iz istočne Europe. Trebamo isto tako spriječiti fiktivne tvrtke E, koje su glavni razlog zbog mi razgovaramo o tom teškom pitanju danas. Vi ste rekli da ste organizirali sastanak sa vozačima kamiona. Oni su rekli da su iskorištavani, međutim oni njih ne iskorištavaju u njihovim zemljama, međutim kada ih zapošljavaju zapadna trgovačka društva i koja im plaćaju onda plaće koje se primjenjuju u Bugarskoj, Mađarskoj i slično, onda jesu eksploatirane. Mislim da moramo ojačati borbu protiv svake vrste zloporabe i osigurati da se primjenjuje zakon jer inspekcije su uključene u zakone svih zemalja. Moramo isto tako razmotriti radno vrijeme, međutim postoje različite osnove za određivanje radnog vremena u različitim zemljama. Neki imaju e, minimalnu plaću na sat, a u Poljskoj imamo mjesečnu plaću. Ne želim obesijeniti rad koji je učinio izvjestitelj, on je učinio dobar posao kao izvjestitelj u sjeni. Ja znam da je to vrlo težak posao, ja razumijem te e, primjedbe koje su e, rekli kolege iz e, drugih zemalja. Znam da ste pod pritiskom trgovačkih društava koje same se osjećaju pod pritiskom. Zato što gube natječaje zbog drugih trgovačkih društava iz drugih zemalja koji nude drugačije cijene. Neki, neke zemlje imaju 90% e, porezne stope, neke 20%. Ne možete sve svesti na zajednički nazivnik. Međutim, s obzirom da je ovdje komisija i ovdje razmjenjujemo mišljenje s komisijom, prvo sam željela pitati e, da nam da definiciju socijalnog dampina, ali, dampinga, ali isto tako i o dva sljedeća pitanja. Komisija je predložila reviziju direktive o izaslanim radnicima. Postavlja li to otvoreno pitanje? Hoće li ta revizija se posebno usredotočiti na promet i kabotažu ili će biti općenita? I može li komisija također reći koji će status imati vozači kamiona kada e, rade e, na prekograničnim zadacima? Onda 561 iz 2006. E, ta uredba također e, predlaže izmjenu kako bi omogućila vozačima da e, nadoknade vrijeme puta kako bi nadoknadili e, vrijeme odmora e, kada su na cesti. Što komisija planira u vezi s time? Hvala, sada Kristine Voldalon. Hvala. Kao što vidimo, socijalni dumping na području prometa je problematičan e, zbog radnika, zbog našeg socijalnog modela, zbog sigurnosti. To se tiče velikog broja naših građana, to ih zabrinjava isto tako su zabrinuti i mnogobrani zastupnici ovog odbora uzevši obzir e, broj madmana koji su podnesene. Ja bih kao prvo pohvalila rad Jensa Nilsena i e, su izvjestitelja e, što smo došli sada do ovog stanja iako pregovori još nisu zaprimili 18 kompromisnih amandmana Jens to je stvarno velik posao ove teme o kojima pričamo su jako zabrinjavajuće a prošli petak smo u Francuskoj imali jednu presudu. Sud u Valonsu je bio jako oštar prema šest prijevoznika. Tražili su tri godine zatvora i 46 tisuća eura kazne. Zašto? Zato što su izabljivali tisuću poljskih, e, portugalskih i drugih radnika koji su plaćali prema e, njihovim plaćama iz njihovih država članica. Dakle, to su bile osobe koje su radile u Francuskoj prema e, našim pravilima o upućenim radnicima. To je jedna francuska presuda i vidimo da primjena europskih direktiva, europskih uredbi da bi trebalo biti potpuna. A u tu svrhu oslanjati se samo na države članice po mom mišljenju nije dovoljno. I to je razlog zbog kojeg mi se čini da bi jedna europska agencija trebala biti uspostavljena. Mi znamo da Europska komisija oklijeva kada se radi o osnivanju novih agencija zbog proračunskih ograničenja, ali mi bismo mogli možda i razmisliti o tome da ERA, Europska agencija za željeznice, o kojoj smo razgovarali i o kojoj smo glasovali prije sat vremena, da bi možda mogla postati agencija za e, cestovni, za kopneni promet, dakle kako za cestovni promet, tako i za željeznički promet i onda bi mogli vidjeti kako možemo sve ovo što se tiče sigurnosti, poštivanja pravila za vozače, za e, tvrtke za prijevoz, da se sve to može tu razmotriti, a da se pritom ne osnuje nova agencija a istodobno bi imali jednu agenciju koja bi e, na to pazila e, i koja bi to kontrolirala i koja bi mogla postupati sukladno prema svima onima koji ne poštuju pravila. Prvo sam zadovoljna zato što sam podnijela neke amandmane koji su uključeni u kompromisne amandmane. Drugi amandmani to nisu i ja svačam da ne može sve ući u kompromisne amandmane, ali mislim da bismo sve trebali biti pokretani time da želimo da se nastavi s raspravom. Mišljenje odbora za promet bi trebalo biti jasno zato što su ovo vrlo zabrinjavajuće teme za nas. Hvala. Hvala Peter van Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Ja sam zastupnik u ovom parlamentu već jedno šest godina. I svake godine sam e, imao sastanke o socijalnom dumpingu sa vozačima, e, pilotima i e, i nedavno sam imao takav sastanak koji je organizirao gospodin SND-a. Dakle, nekoliko puta godišnje organiziram na takve sastanke i oni se svi usredotočuju na isto pitanje. Uvijek imaju jednu središnju temu. Mislim da postoji previše ideologije u ovoj raspravi. Međutim, ono što mi trebamo su praktična rješenja i dobar pristup ovom pitanju, a to je stvarno pitanje koje treba riješiti. Ne radi se samo o tome da osnujemo agenciju i riješit ćemo sve probleme. Neki kažu da to uopće nije rješenje. Mislim da moramo napraviti neke jasne i pragmatične izbore prvo trebamo definiciju socijalnog dumpinga. To je od ključne važnosti zato što postoje e, puno takvih e, tvrtki, e, fiktivnih tvrtki i stvari koje vode do potpuno, do potpuno nesigurnih uvjeta zapošljavanja i nesigurne sigurnosti na radu za naše radnike. I zato trebamo jednu sažetu, konciznu definiciju i moramo osigurati da se riješimo svih tih trgovačkih društava koji su fiktivni i koji zapravo samo iskorištavaju radnike. Kolege su isto tako spomenule e, sigurnost koja je važno pitanje. Recimo kada se radi o vozačima, oni e, bi trebali e, E, na neki način e, prebroditi te restrikcije koje im e, nameću njihovi, njihovi poslodavci. Nekad je lakše to učiniti nego platiti radnike. Isto tako imamo pitanje prijevara i s time se moramo pozabaviti. najbolji način kako se boriti protiv prijevara u tom području je da sagledamo porezni režim. Jer postoji iskorištavanje radnika od ovih fiktivnih tvrtki međutim ukoliko imamo e, dobre porezne inspekcije i nadzor, to se ne bi e, događalo. Imali smo e, porezne inspektore i za promet na unutarnjim vodama. Trebamo jedan strogi sustav koji je jedno dobro rješenje po mom mišljenju. Isto tako nisam čuo da je komisija nešto rekla o tome E, jesu li iskorišteni vozači. Da, e, komisija je rekla da mi nešto radimo i stvari se događaju, međutim ne upirem prstom u komisiju kao što to sada zvuči. Mislim da taj pristup se mora poduzeti i na nacionalnoj razini i da trebamo na neki način više učiniti za rješavanje socijalnog dumpinga. Isto tako imamo prevenciju trebamo imati e, mjesta gdje ti vozači se mogu odmoriti, gdje ne moraju spavati u kabinama svojih kamiona koji nisu ni sigurni. Isto tako treba postojati jasna odgovornost i nadzor. Trebamo imati e, stroge kontrole kao eurokontrola. Trebali bismo imati eurokontrolu e, za cestovni promet i baze podataka gdje se poslodavci registriraju i gdje se registriraju kršenja. E, to bi trebalo ići kroz Eurocontrol i onda e, bi e, isto tako trebalo ići kroz porezne inspektore, inspektore rada i slično. Za to bi Eurocontrol bio jako koristan. Mislim da stvaranje i osnivanje agencije nije pragmatično rješenje koje trebamo. Trebamo se odmaknuti od filozofije i ideologije. Toga imamo dovoljno. Trebamo to provesti, trebamo to provoditi i riješiti se tih e, trgovačkih društava koje su fiktivne. Hvala. Hvala. Sada, sada Dieter Librich Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Kao prvo Mnogo hvala gospodinu Nilsonu na izvanrednom radu. Ja bih se htio osvrnuti na tri amandmana koje sam ja podnio. Kao prvo, pri nekoliko sastanaka s radnicima iz e, prometnog sektora uvijek sam iznova čuo da neka poduzeća svjesno tjeraju svoje radnike na kršenje propisa E, i čak su spremni primiti na sebe kazne i novčane kazne jer je to i dalje jeftinije. Zbog toga ja u svom amandmanu 29. tražim da se e, da imamo kazne sa odvraćujućim učinkom. Dakle, tu naglašavam kazne sa odvraćujućim učinkom kao drugo. Isto tako je začuđujuće koliko podataka pomoću e, elektronskog kako elektronske cestarine se prikupljaju, a više manje se ne iskorištavaju. Zbog toga ja u amandmanu 130. konkretno predlažem da bi kontrolne službe trebali imati pristup eh, tim podacima koji se prikupljaju pri plaćanju cestarina. S time bi se moglo bolje eh, kontrolirati i propisi o kabotaži. Evo, prethodni govornik je govorio o konkretnim rješenjima, mislim da ih ja nudim kao treće, mnogi kolege su tražili e, točku broj 8 vezano uz Europsku agenciju za cestovni promet. Ja želim reći da 72 do 80% teretnog prometa se odvijaju na cesti i da je cestovni promet jedini transport, jedno transportno sredstvo za koje nije zadužena nijedna agencija i zbog toga ne bismo to trebali u potpunosti zanemariti. Ali ja ovdje nisam za osnivanje Europske agencije za cestovni promet, već vam ukazati na moj prijedlog u amandman 159. To je neko srednje rješenje. Već danas neke ustanove organizacije po put Eurocontrol ruta i drugih TISPO također e, već surađuju sa državama članicama i doprinose e, poštivanju propisa na cestovnom prometu. Ta mreža službi dovodi do europske harmonizacije jer pri kontrolama često postoje nejasnoće i zbog toga se i jako različito tumači što predstavlja poštivanje propisa. Zbog toga ja smatram da bi bilo potrebno da se države članice podrže u tim naporima pri certifikaciji, pri standardizaciji, pri tehničkom znanju, pri prikupljanju podataka, platforme za razmjenu podataka te e, zadaćama obuke i nadzora. To već danas radi TISPOL i Eurocontrol Root, ali to ne pokrivaju sve jer nisu sve države članice i članice tih organizacija. Zbog toga bi mi bilo drago kada bi pojačana suradnja koju ja tražim u amandmanu 159. sa Eurocontrol rutom i sa Tispolom kada bi to se odrazilo i u kompromisnim amandmanima. Hvala lijepa. Hvala lijepa sada Klaudija Tapardel. Ja imam ovdje popis i različite gonice su se javili na za riječ eto ja idem po redu. Mulțumesc, domnul președinte. Nu am să fac o polemică pe acest subiect, dar întâmplător. Hvala, gospodine predsjedatelju. Neću sada ulaziti u raspravu. Javila sam se za riječ već pred e, dosta vremena, ali dobro, e, hvala vam što ste mi dali riječ. Želim za početak zahvaliti izvjestitelju na njegovom radu i na svim naporima koje su uložili svi kolege iz SID-a i drugih klubova zastupnika. Radi se o vrlo kompleksnoj raspravi, ali i situacija na europskoj razini u ovom području je vrlo kompleksna. Potrebno je bolje definirati, potrebno je definirati socijalni dumping. Ne znam je li izvjestitelj e, upravo to htio učiniti u ovom e, mišljenju, ali komisija bi nam možda trebala ponuditi definiciju socijalnog dumpinga na europskoj razini. I ja sam primijetila da je rasprava o socijalnom dumpingu postala rasprava o a, otvaranju Europske agencije za cestovni promet. Rečeno je da 80% europskog prometa se odvija cestama, a cestovni promet je promet za koji ne postoji neka agencija koja bi upravljala tim sektorom. Mislim da bi bilo neophodno imati agenciju za cestovni promet i da se njezine nadležnosti ne smiju preklapati niti miješati sa agencijom za željeznički promet ili za zračni promet. Važno je da osvijestimo tu važnost e, osnivanja jedne takve agencije zbog e, uvjeta rada, zbog e, uvjeta zapošljavanja i bez takve agencije bilo bi nemoguće uskladiti propise na europskoj razini, isto tako nadzirati e, provođenje propisa na europskoj razini. Zato bi nam bila neophodna takva agencija kako bi se uskladilo zakonodavstvo na europskoj razini u pogledu uvjeta rada i zaštite e, radnika, posebice e, vozača u cestovnom prometu. Situacija danas je takva da svaka zemlja određuje minimalnu plaću koju nudi svojim e, radnicima na svom području. Međutim, problem je e, potpuno drugačiji. E, danas poduzeća mogu zaposliti radnike sa istoka Europe a plaće i ugovori odgovaraju uvjetima u zemlji njihovog podrijetla. To je problem i zato bismo trebali iznaći rješenje da stanemo na kraj ovakvim e, praksama. Problem nije što postoji razlika u plaćama između država. E, mislim da je važno shvatiti da svaka zemlja ima pravo odrediti neki minimalni pragnik, minimalnu plaću, isto tako mora odrediti minimalne standarde e, za uvjete rada. Međutim, problem ne leži u tome. Problem je, odnosno izazov za nas je kako da stanemo na kraj tim praksama zapadnih e, poduzeća koja e, zapošljavaju radnike sa istoka po uvjetima prema uvjetima i daju im plaće koje se daju u zemljama istoka, s istoka Europe. Evo to je problem i Isto tako postoji problem e, kada se e, minimalni standardi za uvjete rada ne poštuju, bez obzira na to u kojoj se državi članici nalazimo. Evo to treba definirati, ta pravila treba e, harmonizirati i općenito govoreći treba uskladiti propise na europskoj razini. Hvala, sada gizine Majsa. Hvala, Đorđevo, samo ćeš kratko morati pričekati, ja ću biti dosta brza. Zapravo želim reći da većina kompromisnih amandmana idu, idu u pravom smjeru. Kada se radi o socijalnim pitanjima, onda nikad ovdje nismo tog mišljenja, to znamo, a mislim da je potrebno pogledati da radnici imaju dobra prava i da imaju dobre radne uvjete, ali ja sam uvijek protiv toga da paušalno kritiziramo poslodavce, bez poslodavaca ne bi bilo zaposlenika i zbog toga mislim da bismo trebali imati uravnoteženi pristup. I to je, nam je tu dosta već uspjelo. Želim jedan kompromis pohvaliti, to je kompromis amandman broj 16. Da, naravno, to je jedan moj amandman uključen u taj amandman od mene, od gospođe Lovotove. To je samo slučajnost. Tu se radilo tome da je ovaj tekst prije bio jako protekcionistički, da me podsjetio na Jones Act e, iz Amerike kojeg sada upravo pokušavamo suzeti putem TTIP-a. Naravno da je naš cilj da imamo i europsku radnu snagu na brodovima i da imamo i europske brodove s europskom zastavom, ali ovako kako je sada to formulirano je to mnogo bolje nego prije, mislim da ne bismo trebali samo kopirati Amerikance, već da bismo trebali pokazati otvorenost prema svijetu. Hvala, sada George Bach. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, ja želim općenito pozdraviti da imamo dosta vremena da ome raspravimo. Tome nije uvijek slučaj i to danas i takako pozdravljam. Mislim da bi trebali biti jako ambiciozni u ovom izvješću, jako hrabri u iščekivanju onoga što stiže, a to je paket o cestama, to je najavljeno, mislim da bismo trebali e, zadati jasne zadaće Europskoj komisiji kako bi to ona mogla, možda mogla uključiti u paket o cestama. Zbog toga ja pozdravljam rad izvjestitelja koji je zapravo predstavio dobro izvješće, a i kompromisni amandmani mogu vrlo pozitivno ocijeniti. E, sve to je u dobrom smjeru, po mom mišljenju. Dvije točke koje su meni važne Dakle, kao prvo to da povežemo uvjete rada sa sigurnošću. Izvjestitelj je tu jasno ukazao da tu postoji poveznica i da nadležne službe često to zanemaruju, dakle kažu da pitanja sigurnosti nemaju nikakve veze s uvjetima rada, ja mislim da da ipak imaju, to vidimo kada se događaju nesreće, kada dolazi do petrenog um, umora, onda vidimo da se povećava rizik e, i na cestama, ali i kada se radi drugim prometnim sredstvima. Druga točka koju želim spomenuti su kontrole. I tu želim ponoviti ono što je rekao gospodin Telička, nešto vrlo zanimljivo po mom mišljenju dakle subsidijarnost i nadležnost država članica. Naravno da ne bismo trebali ograničiti subsidijarnost i nadležnost država članica, a mislim da ovdje treba ukazati na to i da trebamo imati promjene koje idu u tom smjeru u različitim razinama zakonodavstva. Za države članice gdje postoji velik prekogranični promet, se javljaju vrlo različite zakonodavstvo, vrlo različiti zakonodavni okviri i tu mislim da bismo trebali pojačano na tome raditi. Zatim kontrole. Države članice su se obezale da će imati, da će provoditi određen postotak kontrola. Taj postotak kontrola niti jedna država članica, niti jedna ne poštuje. Neka države članice čak uopće ne prosljeđuju podatke. I Europska komisija treba tu insistirati na podacima. Mislim da trebamo e, pomoću Europske komisije izvršiti malo veći pritisak na države članice da zadrže te kontrole. Isto tako ja u potpunosti pozdravljam e, prijedlog e, Ditera Koha koji kaže kontrole da, ali onda trebamo imati nakon toga i odgovarajuće sankcije koje trebaju biti dosta važne, a ne nešto što svako može isplatiti iz svoje blagane. Dakle, trebali bismo više pripaziti na kontrole i kao što sam već rekao na različitu primjenu zakonodavstva od strane država članica. Hvala. Hvala i Istanuel. Külön köszönöm eh, Nilsson eh. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Želim srdečno zahvaliti izvjestitelju na obavljenom poslu proteklih eh, nekoliko tjedana mjeseci. Imali smo vrlo teške rasprave i imali smo i mnogo amandmana. On je iz svih amandmana morao izraditi kompromis amandmane. Kako god zna i umije. Ja sam isto tako podnio devet amandmana kojeg je izvjestitelj unio u kompromis amandmane i na tome zahvaljujem. Ja znam da mi ovdje u odboru za promet izrađujemo mišljenje na izvješće odbora za zapošljavanje. Ali mislim da bismo u svakom slučaju trebali jednom razjasniti što za nas ovdje u odboru za promet znači socijalni dumping. Ja mislim da ne svačamo svi na jednak način taj pojam u različitim političkim raspravama, u različitim državama članicama se taj pojam koristi na različite načine. I sve dok nemamo zajedničku definiciju tom, za taj pojam, onda ćemo se vrlo teško moći u ovom odboru usredotočiti na ono za što smo mi zaduženi, a to je promet. Ja sam u amandmanu 42. kojeg sam podnio ukazao na taj problem i mislim da bismo svakako trebali riješiti taj problem, to su i neki drugi govornici već spomenuli. U mom amandmanu 112. sam spomenuo još jedan daljni problem o kojem su također govorili i neki drugi kolege. Tu se radi se radi o vozilima koji su lakši od 3,5 tona. Tu su uvjeti rada vrlo važni. Kod onih vozača koji voze vozila koja su teža od 3,5 tona se primjenjuju određena pravila. Oni nakon određenog vremenskog razdoblja moraju prijeći na druga lakša vozila i onda zatim nastavljaju raditi i voziti ta vozila. To je propis koji bi možda mogao riješiti donekle ovaj problem. To je doduše možda birokratski dosta teško, ali možda bi to bila dobra ideja. Što se tiče dosadašnjih rasprava o ovoj temi, Mislim da po tom pitanju se nismo toliko razišli koliko smo to mogli. Postala je već rasprava o kojima smo mnogo žustrije govorili. Ja prije svega gledam na ove probleme iz e, kuta gledišta radnika. To je povezano i s time što sam naravno u klubu socijaldemokrata ali ja pritom isto tako želim reći da ja smatram da njemački, francuski kolege, kolege iz zapadne Europe vrlo često štite svoje vlastite tvrtke, svoje vlastite tržište. Evo spomenut ću jedan primjer. Neki francuski pružatelj usluga koji pokušava nešto učiniti kako bi zaštitio svoje vlastito tržište i pokušava e, srednjoeuropske tvrtke istisnuti iz tržišta. Naravno, zahtjeva da srednjoeuropski vozači se plaćaju prema zapadnim plaćama. Ali s druge strane, onda kasnije, primjerice, pozivaju srednjoeuropske vodoinstalatere kada se radi o nečemu što im treba pomoć u vlastitom domu, zato što taj vodoinstalater traži manje od francuskog uzinstalatera ili primjerice ako trebaju babysitera, onda će ponovno radije uzeti srednju europskog babysitera zato što je on jeftiniji primjerice od francuskog babysitera. Dakle, mislim da moramo biti vrlo oprezni kada govorimo o ovome, jer interesi na ovom području mogu biti jako različiti. Hvala. Sada Wim van de Kamp. Ehm, Hvala. Mislim da ovo pitanje o kojem danas govorimo je jedno od najvažnijih pitanja u cijelom transportnom sektoru. Naravno, uvijek je zabavno govoriti o CEF-u, TNT-u i koridorima, ali ako ne možemo zainteresirati stvarne ljude e, za naš posao, onda imamo problema. Brojni od nas e, su obilježeni, negativno obilježeni kampanjom, e, izbornom kampanjom iz 2014. Pokazalo se u toj kampanji da brojni u Europi a, Europsku uniju vide kao nešto što funkcionira u nekom izoliranom balonu u Briselu i mi ovakvim raspravama kao što je ova danas e, se boremo protiv toga. I ja se slažem sa E, poljskom kolegicom koja je rekla da e, razlika u cijenama na jedinstvenom tržištu nije nešto protiv čega se moramo boriti. Različite cijene na jedinstvenom tržištu su srce, srž jedinstvenog tržišta i ne smijemo to brkati sa socijalnim dumpingom. Na to moramo jako paziti. Zatim još nešto e, želim reći o samom pojmu e, socijalnog dumpinga. E, jasno je da je u e, okviru kluba Pučana socijalni dumping vrlo osjetljivo pitanje, vrlo škakljivo pitanje i izvan Europske unije, Europska unija se doživljava kao najsocijalnija područje E, ako to usporedite sa Kinom, Indijom i tako dalje, ali e, i taj naš pozitivni model je nešto na što moramo paziti, jer u ovom izvješću nas optužuje da smo e, trula država, kaže se nešto je trulo u državi Danskoj, ali 80% Europljana ima dobre plaće, ima dobru zaštitu, socijalnu zaštitu i zato moramo vrlo pažljivo baratati terminima kao što je socijalni dumping, jer moramo paziti paziti da ne pošaljemo poruku koje kažemo da e, Europa nema dobru socijalnu zaštitu. To nije jednostavno istina i zato bih zatražio gospodina e, Nilsona da bude vrlo pažljiv e, kada koristi riječi kao što su socijalni dampik u svom izvješću. Zatim, kad se radi o e, upravljanju, e, imamo brojna pravila na europskoj razini koja se ne provode, koja se ne primjenjuju mnogi u Briselu donose obećanja, ali ta obećanja ne provode u svojim državama članicama. Ja imam e, dobre odnose sa sindikatom ETWF. Čak i oni kažu ne trebamo dodatne propise, nego trebamo bolje upravljanje postojećim zakonodavstvom. A to me sad dovodi do moje posljednje točke. Radi se o Europskoj e, agenciji za cestovni promet i ovdje e, želim se prikloniti gospodinu Fandalesu i pitanju što što Eurokontrol čini, jer nitko ne želi dodatna propise, nego želimo bolje provođenje postojećih socijalnih propisa i zakona. Znači, provedba i inspekcija je ključna i to je dio subsidijarnosti i mi moramo raditi na tome da se subsidijarnost zaista provodi kako treba. Hvala sada Ismail Hvala lijepa. Mnogo toga smo već rekli. Mislim da naš izvjestitelj Jens Nilsen je obavio dobar posao i da to čini dalje i da to mora i činiti zbog toga što mislim da smo u prošlih 45 minuta vidjeli koliko različita je slika ovome u ovoj dvorani. Primjerice kada evo napet ću zapravo reći da Peter Van Dalen koji je rekao da ne trebamo ideološki voditi raspravu o tome i s tim se ja upakno se slažem. Moramo jednostavno primiti na znanje stvarnost. A stvarnost je ta da ako kažemo da postoje razlike u cijenama na unutarnjem tržištu da je onda to tako i da to nije nužno odmah nešto što mora dovesti do socijalnog dumpinga. ja Vidim da je to logično, ali mi smo onda ti isti koji primjerice Emiratesu, Etihadu i drugima predbacujemo da ulaze na naša tržišta s nižim cijenama. I onda kažemo da to je socijalni dumping, ali u ovim slučajevima kada se radi o prostoru unutar Europske unije, onda kažemo da to nije socijalni dumping. Doista je sada situacija takva da moramo to razjasniti. Nadam se da ćemo to uspjeti učiniti i u okviru paketa o cestama, ali potrebna nam je definicija jer vidimo s lijeve i s desne strane čujemo da svi to smatraju potrebnim. A ako bacimo pogled na sadašnju situaciju, onda želim se obratiti prije svega našim konzervativnim kolegama ti jedni za sve ovise to i o tome hoćemo li na području socijalnog dampenja ili na području plaća e, učiniti prave korake i donijeti pravo zakonodavstvo. I ne znam s kojim si nadležnim osobama u ETF-u razgovarao gospodin Vim, ali taj isti ETF i mnoge druge organizacije kažu da je potrebno novo zakonodavstvo. I tu se slažemo sa svima onima koji su to i do sada govorili i ja smatram da bi i proved, na provedbi trebalo inzistirati. I moje konkretno pitanje upućeno Europske komisije bi bilo u tom smislu sljedeće. Zašto? Zašto Europska komisija to ne provodi? Ona je čuvarica ugovora, ona ima sve instrumente na raspolaganju. A kad pogledam kako glavna uprava competition za tržišno natjecanje vrlo brzo reagira kada se poštuju ugovori, onda se ja pitam zašto kada se o ovome radi godinama tu šutimo. Znamo koje države članice ne provode ono oko čega su se ovdje usuglasili. Meni to nije jasno. I onda se čudimo da na izborima neki birači, neke biračice prelaze ras, u redu rasista. Da, naravno, zato što oni preuzimaju te teme, doduše iz različitih stajališta, ali oni to rade. I ljudi koji onda žele prosvjedovati, im se priključuju. Zato to nije samo pitanje socijalne dimenzije i pitanje govorimo li ideološko o tome ili ne. Ne, ja mislim da je zapravo to ono odlučujuće pitanje na koje moramo naći odgovor u uniji. dakle kako ćemo postupiti po pitanju e, blagostanja naših građana i prije svega po pitanju e, blagostanja naših radnika. Ako se prisjetimo kada je zabran gospodin Juncker na prošlim europskim izborima prije dvije pol godine i kada je gospodin Jean-Claude Juncker izričitije i jasnije nego bilo koji drugi predsjednik komisije iz redova konzervativaca rekao da moramo se baviti sa socijalnom Europom, onda kad kad imamo osjećaj da baš ti članovi ste konzervativne političke obitelji još uvijek nisu shvatili poruku Jean-Paul i da pokušavaju to uvijek iznova svijesti na socijalnu raspravu ili na ideološku raspravu. I zbog toga želim još jednom apelirati na to da bismo se trebali kretati prema jednakim uvjetima za sve, da bismo trebali podržati naša poduzeća kako ne bismo kaznili one koji se pridržavaju pravila, koji se pridržavaju na propise oko e, vremenu vožnje i vremenu odmora koji se pridržavaju e, određenih tarifa koji daju e, svojim radnicima godišnji odmor. Mislim da bi bilo dobro kada ne bismo to smatrali ideologijom, već kako bismo to kada bismo to smatrali doista pravom, realnom politikom kako bismo uspjeli smanjiti taj jaz. Hvala i sada gospođa Jerkun. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Hvala lijepa. Mi moramo se sjetiti da je slobodno kretanje jedan od glavnih stupova Europske unije. To je gospodarski i politički važno. U, u Europi je to jedno od naših glavnih postignuća. Ljudi i roba se kreću preko granica a vrijednost je 280 milijardi eura. To je vrijednost robe koja se kreće unutar i unutarnjeg tržišta. To je izuzetno važno pitanje vezano za jedinstveno tržište i mislim da moramo imati više takvog slobodnog kretanja robe i ljudi, a ne stvarati dodatne prepreke. Jasno je da u Europskoj uniji postoje određene razlike između naknada i zato moramo imati jasna pravila vezana za konkurenciju u Europskoj uniji. Također moramo obratiti pažnju na sigurnost na cestama. Jako je važno da vozila budu u dobrom stanju, da imamo kvalificirane vozače, i da pazimo na radne uvjete. Isto tako, jako je bitno da imamo dovoljno dobro zakonodavstvo koje je vezano uz takve uvjete rada. Međutim, mi već imamo dovoljno zakonodavstva i dovoljno pravila za sigurnost na cestama. Ono što nam treba je dobro, dobar nadzor nad tim, na provedbom ovakvih e, pravila. Ne trebamo više pravila o slobodnom kretanju ljudi i roba. Sljedeće pitanje vezano je za e, Agenciju za cestovni promet. Ja imam vrlo kritičan pristup e, tom načinu rješavanja problema. Osnivanje novih agencija kada imamo nove probleme. Mislim da osnivanje agencije nije rješenje za ovaj problem. Posebno kada se radi o prometu. Mislim da ne trebamo agencije koje su konkretni, za konkretne sektore. Mislim da moramo na to gledati kao na sektore kao što su e, pomorski, zračni, e, cestovni sektor, nešto na što gledamo kao na subjekte, a ne trebamo agencije vezane za te sektore kada govorimo o logistiku u cijelini Europe. Hvala, Hvala gospodine predsjedniče. E, jako me dirnulo ono što je rekla kolegica vezano za jedinstveno tržište. Jedinstveno tržište ima smisla kako bi e, poticalo konkurenciju. Međutim, konkurencija se mora temeljiti na produktivnim uvjetima koji su slični. To naravno zahtijeva određeno vrijeme, ali ako ne uspijemo ostvariti cilj, onda smo realizirali teoriju, ali ne i praksu i onda europski projekt će biti projekt koji će se zaustaviti na pola puta. U smislu cestovnog prometa, u ovom trenutku imamo neke zemlje u kojima e, trgovačka društva za cestovni promet imaju e, veći trošak nego trošak e, goriva, a za neki je najvažniji sektor, e, najvažnije pitanje e, radno opterećenje. U ovom drugom slučaju je važno, jer ovaj drugi e, sektor ima veće tarife i tu igra jako mnogo ovaj faktor rada. Što rade cestovni prijeznosti? Prevodnici oni pokušavaju smanjiti tarife, međutim pokušavaju i povećati radno vrijeme. A to, je tak, to rade tako da e, izbjegavaju određene sustave kao što su tahimetri. I zato moramo uzeti u obzir posebno sigurnost. To se događa i u e, zračnom sektoru. E, vidjeli smo da postoje određene prakse gdje autonomni rad postoji, postoji rad plati paleti, a to sve negativno utječe na sigurnost. Što možemo onda učiniti? Možemo se boriti protiv takvih praksi, raditi na inovacijama, na novim sustavima e, tahigrafa, e, trebamo raditi na pomoćnom, e, pomoćnoj vožnji, kao što se već događa u prometu na cesti, a isto tako kada se radi o nadzoru, kao što se kaže u kompromisu broj 6. Ja se ja čestitam, ja čestitam izvjestitelju, izvjestiteljima u Sijeni i e, za veliki broj kompromisa oko kojih su se uspjeli sporazumjeti. Međutim, najbitniji faktor je faktor osposobljavanja. Danas e, se to, e, je to uvijek, se uvijek bazira na cestovnom prometu na nacionalnoj razini. Što se tiče sankcija, i ja se slažem da treba jako dobro to regulirati E, što se tiče zabrana. Ako to ne uspijemo, ako ne uspijemo imati e, učinkovite kontrole, trebamo smanjiti nacionalni promet i što se tiče kabotaže, a isto tako da imamo e, dolaske i odlaske iz zemlje iz zemlje podrijetla, a isto tako moramo raditi na izaslanim radnicima. Moramo imati praktični pristup jer e, mislim da ne možemo se praviti da ne e, možemo pronaći jedno takvo rješenje. Hvala. Danke Hvala. I sad sam se ja još jednom javio na riječ. Socijalno pitanje je naravno odlučujuće. Kada se je prije nekog tjedna održao sastanak u Davosu, onda se uspostavilo da 63 osobe imaju više od polovice imovine, dakle više od 50% svjetskog stanovništva. Mi znamo da se širi taj jaz između bogatih i siromašnih, imamo sve više bogati, imamo sve više siromašnih osoba znači da ako prvo postoji dovoljno novaca, ali postavlja se pitanje kako se taj novac raspodjeljuje. Tu naravno ta socijalna, taj socijalni aspekt e, predstavlja važno pitanje. Jednaka plaća za jednak rad, naravno da je to zakon, ali to ne vidi za cijelu Europu. Tu postoje razlike, da. I njih se iskorištava kad, kad, e, kao prednost, kad, kad kao nedostatak. Primjerice, ako švedska bolničarka odlazi u Norvešku kako bi tamo više zaposlila, ali ako e, Norveška ima jednaki standard e, za sve, e, kao i u Švedskom, onda treba vidjeti kako se s time postupa. Zatim poljski saletere, oni su otišli u inozemstvo i zatim nisu uopće imali više saletera u Poljskoj, ali reakcija je bila ta, budući da je i u Poljskoj bilo potrebno saletera, da, se pla, da se plaće povećale. I to je pravedna ravnoteža i s time se slažem. Dakle, jednaka plaća za jednak posao na jednakom mjestu, to je vrlo važno. I naravno da su tu sankcije važne kada dolazi do kršenja. Ja si ne mogu zamisliti niti jednu bolnicu, bilo u Berlinu ili u Minhenu, gdje neka medicinska sestra iz Rumunjske ili Bugarske zarađuje manje nego medicinska sestra u Njemačkoj. To bi bilo vrlo jasna diskriminacija, to je protivno pravilima, to treba kažnjavati, to ne bi trebalo uopće niti biti moguće. Ali naravno i unutar država postoje razlike. Ja dolazim iz Berlina, eh, u Berlinu učitelji 500 eura mjesečno manje zarađuju nego oni u Brandenburgu. I naravno svi odlaze onda iz Berlina i onda nemamo dovoljno učitelja. Samo je pitanje inteligencije ili e, neinteligencije hoće li se to uravnotežiti i onda u jednom trenutku će se morati reći da su nam potrebne jednake plaće kao i našim susjednim državama. U tom svijetu trebamo ići. Za mene je odlučujuće ono što ste vi rekli, kontrola i odgovarajuće sankcije. Ja se sjećam kada smo se još ovdje borili za razdoblja vožnje, razdoblja mirovanja, da smo tražili minimalne standarde za kontrole u tom izvješću. I sada čujemo, pa i od strane komisije, da mi znamo da neki ne kontroliraju. Pa što onda radite? To je vaša zadaća. Vi ste čuvarica ugovora. Tu se krše e, zakoni, vi znate tko su počinitelji i ništa ne radite. To je neprihvatljivo. Ne radimo u tu svrhu zakone. I dok god oni zakoni se ne poštuju koje smo mi donijeli, onda nam ne okljevam e, donijeti nove zakone ili tražiti nove agencije. Jer se ja postavljam pitanje je li to doista pravo jamstvo da se zakoni poštuju. Dakle ne, kao prvo ono što imamo, kao propise to se treba poštivati, to je važno. Zatim, praktična rješenja. Imali smo raspravu, to je to sa vozačima kamiona. Samo evo jedan primjer. Jedan vozač kamiona iz Rumunske je rekao da 18 mjeseci nije bio u Rumunskoj, da je prije svega vozio na području zapadne Europe i da je dobivao rumunsku minimalnu plaću od 250 eura. I plaćali su ga samo prema kilometrima, a ne prema vremenu vožnje. Dakle, ako sat vremena provede e, u gužvi i stoji na se onda nije ništa dobio za to. To je potpuno se neprihvatljivo. Onda se tražilo praktično rješenje. I onda je osoba iz ETF-a rekla da postoji praktično rješenje, to je tahograf. Tu se točno vidi koliko dugo je tko bio u kojoj zemlji, koliko kilometara se vozio na tom temelju. Mi smo mogli savršeno izraditi naše zakone i to bismo mogli kontrolirati. ali onda je ona to rekla da, to Europska komisija želi, to je odlučeno, ali to će se tek uvesti za 20 godina. Što znači da konkretna, konkretno praktično rješenje već danas postoji, ali ne bismo se trebali dati za to rok od 20 godina. Onda ćemo uništiti e, za to vrijeme sve ono što smo izgradili u proteklih 50-60 godina. Zbog toga bismo se trebali pobrinuti da se to praktično rješenje koje postoji odmah sada primjenjuje kako bi se uklonio taj socijalni dumping. Naravno da nisu svi krivci, i to je već rečeno, i to ću ponoviti, ali radi se o onim crnim ovcama, onih 20%. A poštene osobe ne mogu biti e, glupe osobe. Je li je moguće da neki prijevoznik ispravno plaća svoje radnike, ali onda zatim više nije konkurentan jer drugi varaju. Dakle, jednaka plaća za jednak rad i E, kontrole su važne i onaj tko, e, koga se ulovi u prekršaju, on bi trebao dobiti kaznu zbog koje bi onda sam sebi kasnije mogao reći da to više neće napraviti. Sada komisija ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju, dobro jutro svima. Želio bih e, dati dvije opće primjedbe vezane za ovaj nacrt izvješća i kompromisnim amandmanima koje je predložio izvjestitelj a želio bih iskoristiti ovu priliku da kratko e, kažem nešto o nekim od ovih kompromisnih amandmana. E, jasno je da ću danas e, reći samo preliminarna mišljenja komisija i formalno mišljenje komisije, jer još uvijek treba konačno mišljenje uspostaviti. Dakle, počet ću sa dvije opće primjedbe, a prva će odgovoriti na pitanja koja su postavljena komisiji, a to je sam pojam socijalnog dumpinga koji je e, u kompromisu broj šest izvjestitelja. Mišljenje komisije da je vrlo teško i prijeporno pokušati definirati socijalni dumping. Ja bih rekao i da bi vjerojatno bilo opasno pokušati e, staviti e, pravne obveze ili čak i sankcije vezano za ovaj pojam. Međutim, želio bih spomenuti vrlo e, dobre i kratke amandmane koje su predložili e, članovi novog odbora, posebno gospodin Ziller, To je amandman broj 17 koji kaže da nema jasnog, jasne i e, opće prihvatljive definicije socijalnog dumpinga i da postoje razna tumačenja ovog pojma, e, drugi dio rečenice je važan, koji može stvoriti e, zabunu, a ponekad uključiti protekcionističke mjere koje će dovesti do fragmentacije jedinstvenog tržišta Europske unije. To je mišljenje koje dijeli i komisija Želim jasno reći da komisija ne niječe da fenomen socijalnog dumpinga postoji. Međutim, e, druga stvar bi bila pokušati to, taj pojam pravno definirati. Ono što je za nas važno, za komisiju, je, po našem mišljenju to su dvije stvari. Prvo je da imamo jasna pravila kada se radi pristupu e, zanimanju, e, pristupu tržištu, radnom vremenu, imati jasne E, kriterije da, e, da reguliramo i rad e, poduzeća za prijevoz bilo u cestovnom prometu bilo, bilo u zračnom prometu a isto tako da jasno provodimo ova pravila Dakle, ako imamo dobra pravila i dobru politiku provedbe, onda imamo u rukama sve kako bismo osigurali borbu protiv socijalnog dumpinga a to rezultira i e, time da ne moramo izmišljati novu definiciju ovog pojma. O kompromisu šest želim pojasniti da nismo za stvaranje ovog novog mehanizma crne liste e, operatera cestovnog prometa, jer ovaj instrument možda izgleda dobro, međutim ne smatramo da je on primjereni instrument kako bismo e, osigurali provedbu u EU. Druga opća primjedba vezana za ovo izvješće, a već smo raspravljali o tom pitanju na prethodnom sastanku, je potreba da imamo pravu ravnotežu između raznih ciljeva e, u skladu s ugovorima. Dakle, prvo trebamo promicati unutarnje tržište i slobodu pružanja usluga, a s druge strane načelo socijalne zaštite i pravednog natjecanja. Bitno je da uspostavimo dobru ravnotežu između tih raznih ciljeva i vidim da kompromis dva izvjestitelja upravo ide u pravom smjeru. Sada bih kratko spomenuo neke od kompromisnih amandmana. Kompromisni amandman broj sedam poziva na komisiju, komisiju i države članice da ograniče različite vrste atipičnog zapošljavanja koje negativno utječu na razinu sigurnosti. Što se toga tiče, želio bih spomenuti da je komisija e, trećeg e, dala prijedlog za izmjenu direktive o izaslanim radnicima. Isto tako pokrenula e, e, savjetodavnu raspravu o e, pravednim radnim uvjetima koja spominje upravo nove oblike fleksibilnog zapošljavanja koji zahtijevaju dodatnu pozornost. Postoji potreba da radnici budu dobro obavješteni od poslodavca, a poslodavac mora dati te informacije. Kompromis broj 9 koji e, govori o, e, o cestarinama. Dakle, tu se predlaže integrirani sustav za sve operatere koji rade sa e, licencom zajednice. Ja mislim da moramo biti jako E, oprezni prije nego što izmišljamo nove mehanizme jer imamo postojeće mehanizme koje moramo iskoristiti. Posebno želim reći o e, Europskom registru e, poduzeća za cestovni promet koji ima veliki potencijal za provedbu u prometnom sektoru, a prije nekoliko tjedana sam vam upravo predstavio nacrt uredbe za poboljšanje funkcioniranja tog eru u budućnosti koji će omogućiti razmjenu informacija posebno kada se radi o e, licencijama e, cestovnih prijevoznika. E, taj će alat biti na raspolaganju upravo na one koji provode sigurnost prometa. Dakle, da vidimo prvo kako radi ovaj alat i iskoristimo postojeće alate. Isto tako želim spomenuti kompromisni amandman broj 10 o potrebi e, procjene u kojoj državi članici e, se zapravo posluje cestovni prijevoznik. To je jako važno pitanje i vi ste, e, gospodine predsjedatelju, također spomenuli ovo pitanje. To je nešto što procjenjujemo u kontekstu revizije zakonodavstva o cestovnom prometu. Znam da se amandman odnosi na fiktivne tvrtke. Isto tako želim spomenuti i kompromisni amandman 14 o socijalnoj dimenziji e, strategije zračnog prometa. Neću komentirati to u velikim pojedinostima, međutim želim reći da novi nacrt e, amandmana ide u pravom smjeru. Želim također spomenuti i kompromisni amandman broj 17 o pitanju e, transfera osoblja ako se e, promijeni operater. E, vidim da je izvjestitelj predložio novi amandman vezan za ovo. Ja želim pojasniti da komisija ne podupire ovo i to je isto tako tema rasprave u četvrtom paketu za željeznice. Dakle, nije za opću obvezu prijenosa osoblja jer je to već regulirano u postojećom iz e, e, direktivi 2001 kroz 23 i mislim da to ide dalje od te direktive i da to treba odlučivati e, nacionalno tijelo ili putem kolektivnih ugovora. Vidim da je izvjestitelj isto tako predložio novi amandman, međutim mi ne vidimo koja je dodana vrijednost toga amandmana u usporedbi sa onim što već postoji u zakonodavstvu Europske unije. Želim završiti e, odgovorom na pitanja koja su postavljena komisiji. Prvo je vezano za direktivu o izaslanim radnicima. Kao što znate, komisija je dala prijedlog 8. E, ožujka i u tom prijedlogu komisija e, priznaje primjenu te direktive na cestovni promet s obzirom na velike poteškoće i najavila je potrebu da se pojasni primjena direktive na cestovni promet. To je nešto o čemu još e, razmišljamo, kako ćemo to učiniti i što bi trebao biti sadržaj ovog pojašnjenja. Sada nisam u stanju vam točno reći više o tome, međutim to je nešto na čemu radimo. I posljednja stvar je vezana za pitanje provedbe koje je postavljeno u e, kontekstu e, uredbe 561 2006 e, kada se radi o vremenu odmora vozača. Trenutno provodimo evaluaciju te uredbe. Dakle, ta evaluacija još uvijek traje Međutim, postoje dva pitanja koja su se već pojavila u preliminarnim rezultatima ove evaluacije. Kao prvo je potreba za jasnim pravilima i prema preliminarnim rezultatima e, te evaluacije izgleda da određena pravila nisu toliko jasna koliko bi trebala biti. Drugo pitanje koje se jasno pojavilo u toj evaluaciji jest potreba da se poboljša provedba. Što se toga tiče, rekao bih da prva odgovornost za tu provedbu leži upravo na državama članicama. To ne znači da Europska unija nema ništa s time. Mi svakako možemo e, dati određenu dodanu vrijednost toj provedbi, posebno poboljšanjem i razmjene informacija između nacionalnih tijela za provedbu i poboljšanjem koordinacije između tijela za provedbu. To će biti tema e, inicijative za ceste koju upravo pripremamo. Također bih želio reći da istražujemo mnoge slučajeve kršenja zato nije dobro reći da ništa ne radimo. Mi u svakom slučaju možemo poboljšati ono što radimo, međutim želio bih spomenuti neke primjere. Kada god dobijemo e, neke primjedbe ili prigovore vezane za fiktivne tvrtke, ja vas e, ja vam e, jasno kažem da mi e, rješavamo e, te zahtjeve sa državama članicama, da mogu istražiti to pitanje i na terenu vidjeti je li zaista neko trgovačko društvo osnovano ili nije. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala, Markus Piper još ima jedno dodatno pitanje. Markus Piper, izvoli. Malo sam sad iznenađen. Naravno da zahvaljujem na informacijama koje nam je dao predsjednik komisije. Ali do sad su ovo kompromisni amandmani izvjestitelja i to je sve. Dakle, uopće nisu naši, naše primjedbe ušle u to i sada ako neki kolega kaže da nije vidio te kompromisne amandmane, onda to mogu prihvatiti. Ali evo, ovo je kao da smo već postigli kompromis kao da sada komisija daje svoj stav o tome. To smatram da nije ispravno. Isto tako se pitam jesmo li sada već u postupku trijaloga. Cijelo ovo vrijeme ja sada sam dobio dojam da komisija procjenjuje naše kompromise amandmane, ili je to prvo naš posao da, iz, da kažemo naša mišljenja prije nego što dolazi do dragocenih prijedloga Europske komisije. Ja sam tu zaista iritiran što se tiče ovog stajališta. Naravno da je to bilo dragocjen input komisije, ali molim vas da prvo dopuste nama da napravimo naš posao i naravno želim umiriti kolege i reći im da naravno da će moći sudjelovati u kompromisima, ali nismo još došli do toga. Evo i sada još jedno pitanje Ismele etuga. Mislim što znači dodatno, dodatno pitanje. Ja ne želim sada pritisnuti predsjednika komisije da znam da oni ne odlučuju o tome sami, ali ipak bih zamolio, a i predsjednika i drugi su to već spomenuli, da proslijede pitanje koje smo postavili, zašto Europska komisija ne djeluje. Ako već znamo da postoje države koje e, djelomično ili u nekim slučajevima ne primjenjuju zajedničko zakonodavstvo. Možda bi, bismo pri sljedećoj prilici mogli s time konsultirati gospođu Bulc, a ja bih čak rekao da možda i gospođa Bulc nije tu dovoljno e, snažna da to proslijedi dalje, ali ipak ne bismo to trebali zaboraviti. Ne bismo to trebali zaboraviti zato što mislim da se tu radi o akceptanci Europske unije koje se prihvaćali pada. Robert Zile. Hvala. Eh, Markus mi je dao dobar uvod eh, iz postupovnog stanovišta, on je u potpunosti u pravu, ali eh, ne bismo trebali ovu raspravu održati mm, prije posljednjeg sastanka izvjestitelja u Sijeni, zato su sad u stvari obrnute, ali u svakom slučaju hvala komisiji na ovim stručnim objašnjenjima. Mi svi držimo do dobrog e, mišljenja, želimo imati dobro izvješće, dobro mišljenje i hvala mu na e, mišljenju. Hvala sad još jednom Ane Deli koji je rekao da bi se možda htio javiti za riječ. Igazából e, csak annyit szerettem volna még a, a vitában is így, mert... Hvala. Ono što sam htio još nadodati ovoj raspravi, ja nisam bio cijelo vrijeme u ovoj dorani, ali sam ipak pratio raspravu izvana. Dakle, najvažniji prvi korak je taj da se nekako odvojimo od tog izraza, od tog pojma socijalni dumping. Što god eh, da to znači. U proteklih nekoliko godina je naime rečeno toliko toga negativnoga o tom pojmu i to je sada dio tog pojma i mi zapravo bismo trebali završiti s tom raspravom. Ako nastavimo još tom raspravom, onda ćemo se samo još više podijeliti međusobno i samo ćemo e, ojačati druge. Hvala, Peter Lundgren, ali molim te kratko. Hvala. Da, ako netko želi se praviti da ne zna što je socijalni dumping, onda je lako to definirati. Socijalni dumping je prisiliti prijevoznika da živi e, mjesec dana u kamionu, da kuha u kamionu, da se pere pod kamionom, da e, svoje potrebe potrebe čini u grmlju, da e, ima oko 250 eura plaće i sa e, umanjenjima zato što smatraju da je e, previše prevezeno, da je previše goriva potrošeno ili zato što je razbijen jedan, e, je razbijeno jedno svjetlo. Svi znamo što je socijalni dumping, niko ne želi tako živjeti. Zašto se pravimo da ne znamo o čemu govorimo? Još jedno kratko pitanje dodatno od mene, zato što ste rekli da regulativa, zakonodavna regulativa nije jednoznačna i da su zbog toga države članice za to odgovorne. Ja znam, sjećam se još da smo se borili za taj izraz i jednoznačno smo odlučili da država članica mora provjeriti određen postotak kada se radi o razdoblju mirovanja i vožnje. A vi ste rekli da neke države članice uopće to ne čine, da niti 0,1% ne postižu. Ja mislim da tu ne postoji izgovor e, država članica da kažu da formulacija nije jasna. Na vama je da kažete, vi ste za to nadležni. Što ste napravili, kako ste to napravili, koju državu članicu ste kontaktirali i kako ste zatražili da se i od država člana, članica i od vlada poštuju ti propisi. Ako to niste napravili, onda mi moramo djelovati. Ali ja vjerujem da je sve diplomacija pri našim pregovorima bila potpuno jasna. Evo dajem sam još vama riječ i onda još jednom izvjestitelju za kraj. It's uh, uh, Meni je teško dodati nešto u odnosu na ono što sam već rekao. E države članice moraju osigurati da postoji minimalna razina nadzora, to je ono što mi provjeravamo, ali ako želimo unaprijediti provedbu propisa, e, to je pitanje provedbe prekograničnih e, propisa i države članice to moraju nadzirati. Konkretno kad se radi o pitanju fiktivnih poduzeća moramo razmjenjivati informacije i omogućiti državama članicama da izmjenjuju informacije. Posebice e, trebamo omogućiti nadležnim tijelima jedne države članice da zatraže informacije od nadležnih tijela u drugoj državi članici. To nije samo pitanje postotka e, procesa koji se kontroliraju, nego ako želimo tu e, doći do napretka, pitanje je zaista razmjene informacija i koordinacije između različitih e, tijela u različitim državama. Danke sehr. Jetzt Hvala, sada izvjestitelj. On sluša već neko vrijeme i čuje odgovore. Eh, hvala lijepa. Puno hvala. Puno hvala i za izvrsnu raspravu koja je dugo trajala. Bilo je mnogo inteligentnih primjedbi, međutim malo sam razočaran komentarom komisije, ja se slažem s Markusom, jer ovdje govori o našim stajalištima koji još nisu pojašnjeni. Da, možete izraziti svoje stajalište, to je u redu, ali trebali ste i odgovoriti na vrlo konkretna pitanja koja su postavljena. Naravno da se brinemo kada komisija kaže da, možda možemo poboljšati provedbu, međutim to je upravo ono što trebate učiniti. Međutim, u Švedskoj smo napravili evaluaciju odnosno procijenili smo da oko 2000 prijevoznika imamo i to je jedna niska procjena e, to su prijevoznici koji ne poštuju e, propise. Ako Švedska ne kontrolira, onda nam komisija mora reći trebate provesti bolji nadzor. To su bile relevantna pitanja. Ja sam malo razočaran e, zbog komisije i mislim da bi trebao trebali imati malo ofenzivniji pristup kada se radi o cestovnom paketu. 8. ožujka je komisija dala e, prijedlog direktive o izaslanim radnicima, međutim nedostaju neka mjesta koja su vezana za cestovni promet. Rekli ste da ćete govoriti o tome kasnije, međutim e, direktiva je takva kakva je i ona utječe na promet i treba ćemo imati konkretne prijedloge koje očekujemo s interesom dakle da čujemo e, prijedlog komisije vezano za promet. Važno je da u našoj raspravi mi pojasnimo i naše stajalište kako bi komisija mogla to znati. To je linija koju je e, preuzeo parlament. Ja sam dao jedan švedski primjer, ne zato što je to moja zemlja, nego zato što sam želio opisati jednu realnu situaciju. To nije jedna e, situacija koja je vezana za istog zapad. Mi imamo socijalne, socijalna pravila koja su vezana za tržište rada i na nacionalnoj razini se određuje plaća. Imamo 28 tržišta rada koji imaju različite socijalne uvjete, sviđa li nam se to ili ne. Međutim, mi to moramo uzeti u obzir i izraditi zakonodavstvo kako bismo imali jednaku konkurentnost, ne nepravednu konkurentnost. To je važno. I za socijalna pitanja. I zato sam konačno shvatio da moramo uvesti taj socijalni stup. Da, mi raspravljamo i korisno je da o tome raspravljamo kada e, komisija priprema cestovni paket. Međutim, e, mislim da je naše mišljenje jako važno i mišljenje parlamenta općenito. Ja smatram da je važno nastaviti raspravu sutra sa izvjestiteljima u sjeni kako bismo našli jedno zajedničko stajalište i kako bismo imali snažno i e, vrijedno mišljenje koje bi moglo reći da mi želimo jednaku konkurentnost, ali ne želimo socijalni dumping. Osim toga, Agencija za cestovni promet, e, o njoj imamo različita mišljenja, je li ona potrebna ili ne. Međutim, ja mislim da se nadzor mora vršiti na nacionalnoj razini, a komisija mora to kontrolirati. Ali agencija bi mogla pomagati tim e, nacionalnim tijelima, ovisno o tome kako je ona organizirana. Ne kažem da jedno europsko tijelo mora imati svoje inspektore, međutim oni mogu ojačati kompetencije država članica koje će na najbolji mogući način provoditi taj nadzor, a to bi moglo i poboljšati naše ciljeve. Dakle, da imamo bolji nadzor u državama članicama sa pomoći jedne, jedne europske agencije. Biti će zanimljivo i u budućnosti slijediti raspravu. Hvala. Ja, <clears throat> nochmal vielen Dank. Hvala još jednom izvjestitelju na izvješću i na zanimljivoj raspravi koju smo danas doživjeli o ovoj temi. Mi smo si dostatno vrijeme za to stavili i to ste i vi rekli na tome zahvaljujem. Dakle, sedmog četvrtog u devet sati ujutro, to je jedan četvrtak, imamo glasovanje o ovome. Onda ćemo s vami zaključiti sastanak, vidimo se nas popodne u 15 sati.